liebe Dragi kolege, poštovane dame i gospodo. Drago mi je što sada imamo priliku započeti javno saslušanje na temu buke od prometa i sve vas pozdravljam, a prije svega želim pozdraviti gospođu Justinu Kiklo. Nadam se da sam dobro izgovorio. To je državna tajnica iz Poljskog e, ministarstva prometa koja je danas došla sa velikim izaslanstvom. Svi znamo da je buka velik problem i da moramo naći rješenja kako bi mobilnost imala budućnost. Naravno, mi se bavimo različitim oblicima i na cestama kao i buka i željezničkog prometa. O tome smo već puno raspravljali. Imali smo E, jako dobre rasprave i pridobili smo e, dobre stručnjake koji su danas ovdje s nama i prvi panel e, će voditi Bernard Berger iz glavne uprave Envi iz Europske komisije i Mark Whittle iz Centra za strategiju i evaluaciju iz Ujedinjene kraljevine. Dobro nam došli i imate deset minuta, svako po deset minuta tko od vas želi početi? U redu. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, prije svega hvala. Hvala što se zanimate za buku, za direktivu o buci, za organiziranje ovog javnog saslušanja i što ste došli na samo saslušanje. Zaista mi je jako drago da vam mogu objasniti gdje smo došli s procjenama buke direktive o buci i općenito kakva je situacija na tu temu u Europskoj uniji. Nedavno je objavljeno izvješće o stanju buke 2014. godine u Europskoj uniji. Promet je u najveći uzrok buke u okolišu. 100 e, milijuna ljudi je negativno pod utjecajem takve buke. Za sada još nemamo potpunu sliku o obuci u Europskoj uniji a to je zato što je provedba te direktive e, e, provedba s kojom se kasni. Prema tome, sve su ovo samo procjene. Međutim, već sada pokazuje da ima 30 do 50 tisuća osoba koje su prerano umrle zbog buke koja loše djeluje na ljudsko zdravlje. I to je e, drugo po redu dakle štetnost za ljudsko zdravlje u okolišu nakon zagađenja zraka. Međutim, buka e, nije samo štetna za ljudsko zdravlje, već e, i na e, sustav zdravstvenog osiguranja smanjuje produktivnost i drugim riječima tako ima utjecaj i na europsko gospodarstvo. Posljedica toga je ta što da u akcijskom programu za okoliš za 2020. godine je Europska komisija odlučila znatno smanjiti <clears throat> zagađenje bukom u Europskoj uniji i e, malo pomalo svesti buku na dopuštene razine prema e, sustavu Svjetske zdravstvene organizacije. Potrebno je dakle da možemo mjeriti izvore buke a moramo također poboljšati i način na koji su gradovi izgrađeni. Problem buke je nešto što ne može riješiti samo Europska unija ili pak države članice. Jako je važno da na tomu u tomu sudjeluju dionici na lokalnoj i regionalnoj razini. Sa stanovišta Europske komisije želimo ostvariti dvije stvari baviti se bukom na izvoru i zajedničkim tržištem e, tako što ćemo regulirati maksimalne emisije buke e, vozila. Trebamo imati isto tako zajednički pristup upravljanje buke u okolišu, a to pokriva direktiva u buci u okolišu o kojoj ću danas govoriti. E, cilj te direktive jeste da postigne se zajednički europski pristup kako bi se izbjeglo, spriječilo ili smanjilo izlaganje buci u okolišu koja je štetna za zdravlje. Kako bi se to ostvarilo, Direktiva ima dvostruki pristup. S jedne strane prikupljaju se podaci o izlaganju buci, a zatim se koriste ti podaci kako bi se svi obavijestili i kako bi se e, mogla na osnovu toga izraditi e, zakonodavstvo. Valje inzistirati na tome da se konsultiraju akcijski planovi ka E, ta javna e, rasprava je nešto što se traži u samoj direktivi. Što ova e, direktiva jasno ne radi jest da ne daje nikakva ograničenja, niti ciljne vrijednosti, niti obvezuje države članice da donese neke mjere. To je jasno zadatak država članica. kako bi se prikupili podaci koji će biti točni i usporedivi, važno je imati zajedničke metode mjerenja buke. Jer naravno u protivnom rezultati se neće e, moći e, uzimati u obzir. 2015. godine dogovorena je nova metoda o tome kako će se procjenjivati buka u EU. E, ona je u privitku broj 2, a zove se Knosos 2. Što se tiče procjene štetnog utjecaja buke, sada to rade države članice na različite, e, na različite načine, dok je prilog treći E, direktive taj koji traži da se ima zajednički pristup. E, komisija e, budno prati rad FAO-a za Europe i njezinih preporuka kako bi se na osnovi tih mjerenja izradile smjernice. Usporedno s razvojem direktive u prvom i drugom prilogu Trenutno se procjenjuje e, program e, prilagodbe Europske unije, takozvani REFIT, sa e, kojeg sam siguran da ga poznajete. Već neko vrijeme se dakle radi o tome da se procjeni kako se buka može mjeriti u odnosu na standardne kriterije. Najprije procjena proučava jesu li ciljevi direktive učinkovito ostvareni. Znači, trebamo vidjeti kolike su cijene, troškovi i administrativno opterećenje. Nadalje gleda se koherentnost s, drugom, s drugim zakonodavstvom u Europi, da li je još uvijek to na snazi i e, E, da li se time daje nešto što države članice same ne rade. Drugim riječima, dodana europska vrijednost. U skladu sa smjernicama Europske komisije i programa REFIT objavili smo e, program rada koji možete naći e, na web stranicama glavnog tajnika gdje ćete moći detaljnije naći sve podatke. Kako bismo ostvarili bolje samu procjenu, komisija je zatražila studiju od vanjskog tijela, a ta osoba je ovdje, sjedi meni s desna, i e, proučava podatke koje je dobio od različitih e, dionika, a nakon mene će uzeti riječ i objasnit će sve bitne postavke studije koja će biti temelj procjene koju će načiniti komisija. Mi smo već počeli raditi na tome, ali za sada još nismo dovršili. E, mislim e, da vam je jasno da u ovom času ne mogu ništa reći e, do kojih smo mi zaključaka iz toga došli. Ali rezultate studije su samo jedan dio. U procjenu treba ući i javna rasprava koju ćemo provesti početkom godine. Moramo se konzultirati i s drugim službama Europske komisije. Dakle, možda ćemo doći do različitih zaključaka od ove koje je došlo dao tijelo koje je izvršilo studiju, ali u svakom slučaju i studija i naši zaključci objavit će se na web stranicama istovremeno. Sljedeće provedbeno izvješće koje stoji u samoj direktivi predviđeno je za 2017. godinu. Također će se u velikoj mjeri temeljiti na zaključcima studije po pitanju provedbe, a isto čako će osim toga dati i vrijednosti akustične vrijednosti okoliša u Europskoj uniji. S obzirom na rezultate procjene, izvješće koje se daje vijeću i parlamentu za 2017, u 2017. godini sadržavat će možda i neke druge korake vezane za mjere politike po pitanju buke. Da rezimiram. Dakle, imamo eh, preporuke razine buke koje će države članice morati koristiti od kraja 2018. godine razrađujemo preporuke uz pomoć FAO za e, Svjetske zdravstvene organizacije za Europu i e, mi ćemo e, na osnovu vanjske studije do kraja ove godine napraviti procjenu, a isto tako napravit ćemo i drugi dio preporuke, odnosno izvješća s preporukama za vijeće i za komisiju koju ćemo načiniti početkom 2017. godine. Hvala vam na ovom odličnom uvodu. Ovo je bio prvi, prvo izlaganje, a drugo izlaganje ćemo čuti od Marka Vitela iz Centra za strategiju i evaluaciju. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine Berger. Gospodine predsjedatelju, dobar dan svima članovima Europskog parlamenta, dame i gospoda Ja sam Mark Wissel i ja sam za Centar za strategiju i evaluacijske usluge. Mi smo bili predvodnici ove evaluacije strategije za direktivu u Buci i proveli smo je zajedno sa jednim, jednom firmom akustičara i nekim ekonomistima koji se bave okolišem i oni su nam pomogli u E, studiji o ekonomičnosti ublažavanja buke iz okoliša na kojoj se temelji direktiva o smanjenju buke u okolišu. Dobro, dakle, ja ću vas provesti kroz nalaze ove studije. Proveli, imali smo dvije zadaće kao što je gospodin Berger spomenuo prije svega, imali smo zahtjev u direktivi da provedemo petogodišnju reviziju provođenja u dijelo administrativne i pravne implementacije direktive i da pokušamo procijeniti je li došlo do problema u provođenju u dijelo tokom ovog petogodišnjeg perioda. A drugo, trebalo je procijeniti direktivu prvi puta unutar konteksta programa REFITA. E, izvješće i radnim dokumentom i revizijom bit će objavljeni krajem godine. Što se tiče metodologije, nemam vremena ulaziti u pojedinosti, ali je primjenjena vrlo stroga metodologija. Intervjuirali smo više od stotinu dionika, Imali smo nekoliko online istraživanja, okrugli stol o validaciji, odnosno radionicu o validaciji i imali smo puno informacija od različitih dionika tokom procesa evaluacije. Idemo na e, probleme u evaluaciji. To smo već čuli u prethodnoj prezentaciji, no morali smo se pozabaviti tipi čnim rasponom problema evaluacije koji obično radimo kad radimo evaluacije za Europsku komisiju. One su trebale biti prilagođene evaluaciji e, Europske direktive o buci. A sad ću vam reći nešto o nalazima za svaki od ovih kriterija evaluacije. Što se tiče relevantnosti direktive, E, zajednički pristup e, procjeni i u e, buke iz okoliša ostaje vrlo relevantan cilj kako bi se mogli dobiti podaci koji se mogu usporediti na europskoj razini. Države članice moraju iznaći zajednički pristup proizvodnji podataka, to E, već traje nekoliko godina i iziskivalo je puno tehničkog rada da se takva metodologija razvije kroz Knosos. Ali iznašli smo da sam cilj je srednjoročni cilj. Postoji potreba da se uzme u obzir i to bilo bilo korisno da se ima i cilj koji će se temeljiti na procjeni e, zdravlja, javnog zdravstva i onoga što direktiva nastoji postići E, tokom duljeg razbolja. E, zajednički pristup e, će se razvijati dugo vremena. Ovo je srednjoročni korak prema cilju poboljšanja života europskih građana i smanjenju nekih negativnih posljedica po koji proizlaze iz buke. Što se tiče drugoga cilja, a to je informiranje zakonodavca na izvoru, to ostaje i dalje relevantno, mi smo pronašli da je uloga e, direktive o buci da se e, pozabavi bukom na, iz, na, e, u zemlji koja dobiva buku, dok zemlja u kojoj se proizvodi buka mora uzeti u obzir i da li granične vrijednosti u toj zemlji su učinkovite. Mora se znati kakva je razina buke na e, lokalnoj razini da se prikupe e, e, podaci koji se mogu uspoređivati. To ostaje i dalje relevantno. Prelazimo na koherentnost direktive. Pozabavili smo se detaljima pravnog teksta, definicijama konzistentnosti između različitih članaka i tako dalje i pronašli smo da sama direktiva je koherentna sama po sebi, no postoje različiti način na koji se taj pravni tekst može poboljšati, a to bi uključivalo u E, jasnije definicije nekih pojmova. Općenito govoreći, tekst je koherentan sam po sebi pronašli smo da su odgovornosti vlasti u državama članicama jasne većini dionika, no postoji i zapravo konfuzija u nekim područjima, recimo razumijevanje od koje mjere su obavezna uključivanje mjera za smanjenju buke i da li je dezignacija utišivača obvezna, no to je konfuzija među e, dionicima, a nema konfuzije u samoj direktive. Idemo na e, vanjsku koherentnost, što je interakcija među direktive e, za buku u okolišu i onih koji donose zakone. Mi smo pronašli da su su, da se neka zakonodavstva dopunjavaju u smislu da je END jedina, jedini zakon koji zahtjeva da se napravi karta e, e, buke kako bi se ustanovilo koliko su ljudi i gdje e, izloženi buci. Što se tiče e, podobnosti zakonodavstva, pogledali smo da li se e, e, duplicira bilo što iz ove direktive sa nekim drugim zakonskim aktima. Tu smo našli da se stvar odvija na industrijskoj buci i direktivi o industrijskim emisijama općenito govoreći države članice to nisu našle mm, poteškoćom, mm, jedan ili dva dionika se nisu složili. Idemo na učinkovitost, općenito govoreći e, došlo do velikog napretka prema zajedničkom pristupu i vrlo je važno naglasiti koliko je to bitno. naročito obzirom na e, da otkad je direktiva usvojena E, svega pola država je usvojilo zakonodavstvo o buci i ima različitih e, e, pristupa prema metodi zbrajanja izloženosti buci, a one nisu bile kompatibilne i ne mogu se usporediti na europskoj razini. Kao što je gospodin Breger rekao, naročito razvoj knososa od 2007. do 2015. je doveo do Europske direktive o računanju buke i to je veliki napredak. Napredak prema zajedničkom pristupu, definiranju onih koji su odgovorni za, odgov, za računanje negativnih učinaka od buke, to, to je malo sporije, ali ipak je došlo do napretka u posljednje dvije, tri godine, naročito kao rezultat e, suradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Komisija e, će objaviti smjernice, evropske smjernice koje će trebati usvojiti. Što se tiče E, drugog e, cilja, a to je informiranje e, zakonodavca na izvoru, tu je slika nešto nijansiranije. S jedne strane, veliki napredak učinjen u smislu onih koji donose politiku u različitim područjima transporta u smislu buke iz okoliša koje postaje vrlo važna referentna točka a nešto što je spomenuto u uvodnoj izjavi i u e, procjenama učinka. Tehnički problemi su vrlo istaknuti. Podaci o izloženosti buci još uvijek nisu toliko sveobuhvatni koliko bi trebali biti i mi mislimo da je to zbog vremena koje je potrebno za sakupljivanje podataka, a neke države članice kasne u e, podnošenju tih e, informacija a također još uvijek e, postoje problemi e, usporedivosti između različitih krugova i implementacije podataka o izloženosti buci u budućnosti kada ti podaci budu usporedivi e, moći će ih koristiti zakonodavac na izvoru a ti se podaci već koriste u nekim publikacijama Što se tiče nešto podrobnijih e, nalaza o učinkovitosti i postoji izazov e, koji se tiče e, sveobuhvatnosti podataka u prvom i drugom krugu. Komisija je toga svjesna, neke države članice su nešto podnijele, druge ne to e, djelomično odražava različite pristupe koje su neke zemlje usvojile. Neke zemlje imaju decentralizirane pristupe i moraju koordinirati djelovanje različitih dionika, zatim postoji također nedostatak sredstava zbog financijske krize. Općenito govoreći, e, možemo reći da je ND do sad bio učinkovit, ali moramo osnažiti zajednički pristup u smislu nacionalnih pristupa ovome pitanju. Hvala. Puno hvala. Ima li pitanja ili komentara? Gospodin Van de Kamp, izvolite. Hvala na iznad svega evo e, moram pustiti da e, se pripremite na ono što ću reći. Imam tri pitanja za gospodina Bergera. Mogli bismo reći da je cestovni promet štetniji od željezničkog. Znači, cestovni promet je, e, stvara puno više vuke nego li željeznički promet. Moje drugo pitanje – od 30 do 50 tisuća ljudi e, godišnje umire zbog zagađenja bukom. Nije mi jasno na koji način to možete izračunati. Možda biste nam mogli objasniti na koji način se tako što računa. I moje treće pitanje. Direktiva iz 2002. godine E, I da li je to direktiva koju je revidirala komisija ili još uvijek govorimo o prilagodbi te direktive? Zahvaljujem. Idući je Izmael Ertug. Puno hvala na ovom što smo čuli. Ima puno pitanja vezano uz buku i puno je tu problema u državama članicama, bilo da se radi o zračnom prometu ili željezničkom prometu. Mi u Europskoj uniji nismo e, bili neaktivni. Sjećam se da smo u okviru CEFA primjerice stavili na raspolaganje sredstva kako bi se e, u željezničkom e, prometu provele potrebne mjere u području rolling stoka. U tom periodu koji je već napola prošao, smo e, relativno malo čuli od Europske komisije, relativno malo konkretnoga. Pitanje je u kojem smjeru želimo krenuti. To meni nedostaje u cijeloj ovoj priči. Činjenica je da u Europskoj uniji imamo veliku razliku između zapada i istoka, da se tako izrazim. Naravno, Njemačka ima najviše vagona, no Njemačka u usporedbi s drugim državama, mislim da to možemo s pravom reći, e, ide u dosta dobrom smjeru kada govorimo o teretu na željeznic na, koji se transportira e, željeznicom. No i druge države članice treba uključiti kako bi ovaj pothvat donio ikakve koristi. Stoga moje pitanje, a to sam već i upitao gospođu Bulc, ne bi li imalo smisla da one države članice koje, kojima je to potrebno, e, da ih se dodatno motivira uvođenjem e, premija za starije vagone. Što vi mislite o ovoj ideji i koje mjere bi se u zakonodavnom području mogle uvesti, odnosno što planira komisija i planira li uopće išta, jer već dvije i pol godine su prošle i tema buke je sveobuhvatan problem, a europska razina, barem iz perspektive građanstva, ništa ne čini po tom pitanju. Možda sam u krivu, tako da ispravite me. Hvala, a sada Jackie Foster, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja mislim da je sada dobar trenutak da imamo saslušanje ove, o ovoj temi jer je to vrlo važno. Znam da predsjedatelj živi u području gdje imate jako puno buke od željeznice. Ja cijeli život živim kraj zračne luke i većina zna znam da je buka može biti gnjavaža s vremena na vrijeme, no moramo naći načine kako ublažiti njene učinke mi to radimo jako dobro i u Europi i u mnogim zemljama. Pokušavamo naći tehnološka rješenja i mislim da ih ne treba jednostavno zanemariti. Uopće nemam nikakvih poteškoća s tim da imamo direktive da, direktive da iznalazimo način sa time kako ćemo napredovati u 21. stoljeću. Ono što me brine duše je E, zapravo način kako razgovaramo o ovim temama, odnosno kako ti činjenice e, dolaze k nama kao odraslim ljudima u odboru za transport. E, ja se sjećam prije nekog vremena kad smo govorili o E, sumporu u e, pogonskom gorovu za e, plovila i čuli smo da ima stotine tisuće žena koje su izgubile djecu zbog toga što žive blizu mora, rijeke, zbog sumpora u gorivu. Nije bilo nikakvih dokaza da to potkrijepi, no Mnogi nas su bili iznenađeni da takva informacija je došla do odraslih članova odbora koji ne treba podsjećati da treba stvari riješiti. Gospodin Van der Kapp, e, e, moj kolega, moram vas podsjetiti u vašoj prezentaciji gospodine Berger, rekli ste da je od 30 do 50 tisuća ljudi svake godine umire zbog buke. Tko su ti ljudi? Gdje žive? što e, piše na njihovoj osmrtnici? Da li piše umr zbog buke? Ja znam da je, ako netko živi u buci, da to može imati utjecaj na njihovo zdravlje, no gdje su dokazi da to podupru, kao što je vaš kolega već rekao, puno država članica uopće nema nikakve sofisticirane e, načine da e, daju informacije. Vi zapravo se oslanjate na nekoliko zemalja. Jako je lijepo to danas čuti, hvala vam puno, no, no dajte nam činjenice, a ne hipoteze o tome što je možda netko mislio ili se konzultiralo, a nemate nikakve podatke da to poduprite. Mi znamo da moramo rješavati probleme. Kao e, odrasli ljudi moramo praktično djelovati, E, jer živimo u stvarnom svijetu. I, ali ja se bunim protiv ovakve paušalnosti. Molim vas, možete li mi odgovoriti i na neki način e, razriješiti ove moje dvojbe? Zahvaljujem. sada Dominik Rike, izvolite. Hvala lijepa. Prvo pitanje koje bih postavio je zapravo se nadovezuje na ono koju su postavili Vim i Jackie. Ja sam e, liječnik i e, postavlja mi se pitanje buke koja naravno izaziva stres i stres može imati i fiziopatološke posljedice i to negativne posljedice, to je jasno, ali može li biti smrtonosno? to me je ipak malo čudnije. Jasno mi je da buka može sudjelovati u nekim situacijama za patologiju. E, buka je nezgodna, ali ne ubija. Osim možda u ekstremnim situacijama, primjerice u Jamesu Bondu. E, tako da me 30 do 50 tisuća ljudi koji umire zbog, od posljedica buke nešto što me čudi, kao što me čudi da je 100.000 ljudi umrlo zbog zagađenja zraka. Dakle, tih 30 do 50.000 e, ljudi koji su umrli zbog e, buke mi čini malo e, pretjeranim. Nije mi to sasvim jasno. Drugo, radi se o studiji studiji kojom se kvantificiraju stvari, ali e, zanima me i kvalitativni aspekt. Što je buka? Buka je zapravo zvuk, frekvencija zvuka koja može biti jako agresivna, a e, kvaliteta je nešto što je vrlo bitno. Naime, jako sve ovisi o tome kako se neki zvuk može podnijeti. I to nije uvijek stvar samo decibela, jer postoji zvuk neke frekvencije koje uopće uho ne čuje, dok druge vrlo teško podnosi. Postoji e, različiti e, ta buka koju jednostavno čovjek uopće ne čuje, ima puno decibela. Primjerice vodopada jer jednostavno se nekako način percepcije takve buke jednostavno prestaje. Jer e, zanima me kako to mjerite. Nije isto da li slušate vlak ili avion koji polječe poljeće ili pak pozadinska buka autoceste. A osim načina na koji se percipira buka i e, vi je identificirate, ali e, moramo znati i što napraviti da bi to, spriječili. Osim što možete ukinuti izvor buke, ali postoje i drugi načini da se ublaži e, efekt buke ili pak da se šalje neka druga buka koja bi bila kao protubuka. Bilo bi zanimljivo da čujemo od vas takva rješenja. Postoje tehnologija e, uklanjanja uklanjanja buke koja nije jedino ukidanje buke. To je nešto što je vrlo zanimljivo za političare i o čemu bismo rado više čuli. Zahvaljujem, a sada riječ ima zastupnica Lukaševska, izvolite. E, Hvala lijepa. Htjela bih dati jednu primjedbu. Govorili ste o jakom velikom broju ljudi koji godišnje umire. Zanima me na čemu zasnivate tu tvrdnju, jer mi se čini da za sada još nemamo pouzdanih podataka o e, tome kako buka utječe na zdravlje. Imam i pitanje za gospodina Bergera. Ako se želi smanjiti buka, to je jako puno košta. Stoga me zanima jeste li otprilike pokušali procijeniti koliko bi to košta i isto tako za sve potrebne izmjene gdje bi se našle izvore financiranja. Inače, rekli ste da direktiva na kojoj sada radite neće u sebi sadržavati nikakve obveze za države članice. Zato me zanima hoće li Europska komisija E, nametnuti nekakvu obvezu za e, vagone za prevoz robe, odnosno tereta, ili će sve ovisiti o odlukama država članica. Jer kao što je rekao član odbora iz kluba zastupnika socijalista, razlike su vrlo velike od zemlje do zemlje po pitanju normi između zemalja istoka i zapada Europe je velika razlika. Na istoku Europe e, postoje e, teretni vagoni koji imaju kotače u jednom bloku i tu bi cijene zamjene bile puno, puno više nego kod onih država gdje je sustav drugačiji. I još me zanima da li vaša direktiva uzima u obzir gustoću naseljenosti. Jer e, buka u prometu na cestama ili drugdje sasvim je različite, ima sasvim različiti utjecaj u Nizozemskoj e, gdje, koja je četiri puta gušće naseljena nego li Poljska. A primjerice E, različita je situacija ako e, željeznica ili ceste prolaze kroz naseljena mjesta ili ne. <clears throat> Hvala. Danke, jetzt Hvala, a sada Gesine Hvala, mene ste zaboravili malo prije, ali to se događa Mislila sam da ćemo automatski dobiti riječ kao koordinatori. Kao prvo puno hvala na prezentaciji, puno toga je već rečeno o ovim smrtnim slučajevima i e, svima nam se to čini vrlo spornim. Dominik Rike, koji je liječnik, je to e, već sagledao sa medicinskog stajališta. To može biti faktor stresa. No odlučujuće je da, čita, da jako puno buke dolazi iz e, sektora transporta i da tu nešto moramo poduzeti. A mi to znamo. S obzirom da sam ja vrlo nestrpljiva, e, moram naglasiti da već od dvije i druge, kada je donesena ova direktiva, tiva radimo na tome i prikupljamo podatke. Je li komisija već e, organizirala e, saslušanje ili konferenciju vezano uz buku? S obzirom da se na ovom radi već od dvije i druge, već se odavno nešto trebalo dogoditi kako bi se bolje borili protiv ovog problema. Znam da je to djelomica u nacionalnim nadležnostima, jer postoje e, zaštitne ograde, e, duž autocesta i tako dalje, no ne svugdje. E, zatim razmišlja se o smanjenju izvora buke na zračnim lukama, o drugačijim materijalima, opremi i tako dalje. No zašto to sve toliko dugo traje? To me zanima. Iako znate već dosta dugo e, da to je veliki problem. Naravno, vi ne možete sada, vi niste čudotvorci, ali tu se radi o velikom e, opterećenju za okoliš. I zato ne shvaćam zašto nije poduzeto više i brže. Kao što sam rekla, ja sam vrlo nestrpljiva ali kada primjerice govorimo o izgradnji željezničke infrastrukture, moramo reći da često takvi projekti ne uspijevaju zbog toga što se građani bune. Moramo učiniti sve zajedno sa komisijom kako bi se borili protiv uzroka buke i moramo e, financirati takve mjere i stoga je potrebno da ovo pitanje e, bude više u našem fokusu. Hvala. Sada Petar Lindgren, izvolite. Eh, ja se slažem s kolega Goricom Foster, Dominik eh, Tekej, u tome koliko kako smo došli tako daleko da imamo sve ove ljude koji umiru od buke. 50 tisuća. To je bila jedna od brojki i ona se često koristi u Europskoj uniji. I kao moje kolegice mislim da nam je potrebno, potreban puno bolji činjenični teme za to. A zatim imamo također Merje Kulin je govorio o kompozitu, ona je iz Finske, a finske i švedske vlasti su dobile izvješća o učicima kompozita, a Eh, koji ne stvara toplinu. Znači, znači imamo problem učinka od zamrzavanja. Čini se da u Rusi koriste kompozitne kočnice također i tamo bolje rade. Zato, zato se i pitam ne koristimo li možda krivu tehnologiju ovdje u Europskoj uniji. Možda to ne funkcionira, možda se možemo osvrnuti na e, ruski model. Ako njihove kočnice e, rade bolje, možda možemo uvesti jedan set pravila koje odnosno možda uvodimo <laughs> pravila koja nas vode u goru situaciju nego što, što smo imali prije i prije. Znači potrebno nam je više činjenica o, o svemu ovome. Ja sam svjestan problema u svakodnevnom životu, no želio bih čuti nešto e, konkretnije. Konkretnije dokaze o sekundarnim e, učincima buke. Hvala. Zahvaljujem. Isabel de Monte ima riječ. Izvolite. Vjero non sono interesata alla Ono što ono ono e, mene zanima jesu brojke kada postoje problemi E, bez obzira na to koliko su brojke visoke ili niske, moramo rješavati problem. Zato jesmo tu. Gledam koliko je tko osjetljiv na buku. E, mi kada smo u mirnom okruženju zaboravimo da neke se ljudi žale na buku, čak i ako nema tako, nije mjesto tako nasiljeno, a vlasti često nemaju mogućnosti nametnuti ograničenje buke. E, što se tiče medicinskog stanovišta, često se e, i zaboravlja da postoji veza između buke i e, bolesti. To može izazvati buka, može izazvati stres, nedostatak sna, nemogućnost djece da uče i kardiovaskularne bolesti do toga. Zato ja mislim da bi se članak 7. morao izmijeniti gdje se kaže da postoji samo pod nekim uvjetima obveza da se napravi strateška karta izvora buke. Recimo kada se radi o cestama, o željeznicama ili gusto naseljenim područjima. Ja smatram da bi ta obveza morala postojati u svim teritorijima jer e, o tome e, to je vezano i za akcijske planove koji se moraju donijeti i zato mislim da bi bilo dobro da se direktiva izmini u tom smislu. Zahvaljujem. A sada riječ ima kolega Tamaš. Hvala lijepa. E, vrlo ću kratko govoriti, samo kratko pitanje koje želim obratiti predstavniku Europske komisije. Ja se zapravo nadovezujem na mnoge druge kolege koji su se ranije javile. A to je činjenica da smo čuli da prikupljeni podaci nisu još provjereni. Osobno mislim da ne potvrđuju posljedice buke na ljudsko zdravlje. Na osnovi tih podataka vi nam e, dajete informacije, pa me zato zanima je li Europska komisija analizirala na koji način bi različite mjere za smanjivanje bukle mogle utjecati na države članice, na prevoz robe, na druge aspekte e, života, naročito u istočnoj i srednjoistočnoj Europi. Ne znam da li znate da ovaj tako dogmatski pristup prema kojem moramo ukloniti buku, a da pritom ne razmišljamo na, o gospodarskim posljedicama, o posljedicama za prevoznike. Ja mislim da je to teško prihvatiti. Ja mislim da će to se teško prihvatiti i u mojoj zemlji. Htio bih da Europska komisija da za sve što ćete e, napraviti u tom smislu, dakle da vi uzmete u obzir što misle bitni dionici u državama članicama. U Poljskoj primjerice e, sektor prometa transportna industrija može imati posljedice zbog toga. Još vas zapravo jednom pitam, imate li pokazatelja, jeste li analizirali i izračunali na koji način ovakvi argumenti mogu negativno djelovati na prevoznike i smanjiti njihovu konkurentnost. Ovdje naročito pitam za zemlje srednje i istočne Europe. Hvala. Ja također imam nekoliko pitanja. Samo onda možemo dobro raditi ako dobro spavamo. Ako loše spavamo, nećemo moći dobro raditi. A mi svi očekujemo da dobro rade. A ako ne mogu dobro spavati, onda naravno moramo razmisliti zašto. Neovisno o smrtnosti Jasno je da buka utječe na zdravlje, no čućemo obsežnije o tome. I već godinama Europska komisija se trudi kako bi, kako bi izdala e, direktive o ograničavanju buke. Postoje granične vrijednosti u gradovima, u drugim područjima, ali ne postoje u području buke. Stoga je pitanje kada će komisija konačno uvesti granice za buku, jer neovisno o smrtnosti ili utjecaju na zdravlje, jasno je da buka loše utječe na čovjeka i moramo smanjiti te utjecaje. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, prije nekoliko godina komisija je e, najavila uvođenje brzinu od 30 km po satu u naseljima. Svi znamo da e, sa porastom brzine raste i broj umrlih u prometu a slična je priča i sa emisijama CO2. Dakle, jedna pozitivna situacija. Naravno, takvo ograničenje bi se ne bi trebalo uvesti u svakoj ulici, ali Europski parlament je to zatražio velikom većinom i kada će komisija konačno početi raditi na tome, ali time bi e, postigli nekoliko pozitivnih učinaka. Koliko ja znam, u područjima gdje je puno buke ne žive oni koji dobro zarađuju, već oni koji slabije zarađuju. Oko zračnih luka ne živi nitko tko zarađuje 5000 eura mjesečno. Taj je već odavno prodao svoju kuću i više ne stanuje tamo. Stoga me zanima jeste li proveli kakve analize o socijalnoj dimenziji buke, e, koje, e, koja populacija najviše zahvaćena bukom i što planirate poduzeti. Time sam završio svoja pitanja i sada imate svako po pet minuta da odgovorite na njih. Izvolite. Thank you, eh, Hvala vam lijepo. Bojim se da mi je terminologija lakša na engleskom, oprostite. Prije svega hvala vam na pitanjima koje mi pokazuju da je dobro da što sam ovdje jer ste zainteresirani za ovo pitanje. E, obzirom da u samo pet minuta, moram se usredotočiti na najvažnija pitanja. Većina ih je išla u smjeru 30 do 50 tisuća preranih smrti. To je brojka koju sam naveo. Da budem jasan, to je brojka koju nije izmislila Europska komisija. To je brojka koja proizlazi iz izvješća e, e, Agencije za e, okoliš Evropske unije koja je objavljena na internetu i to je bio temelj za druge studije drugih agencija ove brojke su i dalje premale jer kao što ja znam, ja nisam sam autor tih izvješća, ali ja koliko znam, e, one se, te su, to su epidemiološke studije koje pokazuju odnos između buke i određenih zdravstvenih problema, a to me e, sada vodi do drugog dijela tih pitanja. E, koje su to točke, koje su to, e, su to stvari koje utiču na zdravlje, znači kardiovaskularne bolesti, poremećaj spavanja i uznemirenost od buke. E, e, učinak buke nije uopće naišao ni na kakve znanstvene izazove, tu postoji odnosno svjetska e, zdravstvena organizacija trenutno radi na tome vrlo intenzivno, puno stručnjaka je uključno koji pokušavaju uspostaviti jasnu vezu između izloženosti buci i zdravstvenih rizika. Znači od tuda 30 do 50 tisuća preranih smrti koje se računa na tome koliko je ljudi izloženo, koliko koliko, je buci i onda možemo zapravo proračunati izravne učinke. Ako želite saznati više, preporučam vam izvješće iz 2014. o buci Europi i studija koja se na tome bazira, koju ćete tamo rađe iz te e, smjernice svjetske zdravstvene organizacije koje se reviduraju u ovom trenutku, ali stare su još uvijek na internetu. E, znači, to su e, zdravstveni učinci buke i izvori brojki koje sam naveo. E, što se drugih pitanja tiče, ja ću pokušati proći kroz njih jedno po jedno. Što se tiče buke od željezničkog prometa, to zapravo e, nije bio dio naše nadležnosti, e, ali Europska komisija pomaže u e, financiranju refita željeznica, ali to zaista nije povezano sa direktivom o buci iz okoliša. Program postoji, postoji novac iz Evropske komisije koja daje taj novac za to. Hoćemo li kao rezultat toga imati neki poseban E, fond za izbacivanje iz prometa starih vagona što je tražila Njemačka, to je možda ideja, ne znam, nismo mi to smislili, nismo o tome sami razmišljali, ali rado ću prenijeti svojim kolegama da ste e, to rekli. Ne znam koliko mi vremena zaista možete dati, neću moći odgovoriti na sva pitanja potrebno, no ono što bih e, želio reći je zašto nije učinjeno i više to je povezano sa puno drugih, e, pitanja koja su e, postavljena. Nije to na meni, ja sam službenik e, komisije, ja nisam političar. Nije na meni da odlučujem što se treba činiti, a što ne, ali treba uspostaviti ravnotežu jer smo čuli i drugo pitanje koliko je veliki, velik financijski učinak, koliko se troškovi mogu vam reći da i studije koju smo nedavno napravili, ona nije najnovija, 40 milijardi E, troška za e, društvo predstavlja E, buka u Europskoj uniji. To se uglavnom temelji na učincima, na zdravstveni sustav, prestanak aktivnosti, izgubljenim životima. To je gruba brojka, ja priznam da je brojka gruba, odnosno da nije precizna, ali to je jedina brojka koju mogu dati u ovom trenutku. Zbog čega se napravilo više? Radimo na tobe. Imamo direktivu iz 2002. o buci u okolišu, e, primjenjujemo je sa naše strane, sa strane komisije, e, E, imamo anekse i amandmane, da evaluiramo tu direktivu da vidimo da li funkcionira i na temelju te evaluacije možda ćemo e, ako bude razloga za to, možda ćemo reći evo ovo treba napraviti, vidjet ćemo da li će među tim ciljevima biti novi ciljevi buke i moje kolege će vam reći koji su to ciljevi za ublažavanje buke i studije koje su proveli. U svakom slučaju sagledat ćemo različite opcije i onda ćemo vam dati svoje prijedloge. To je e, to mm, što se tiče konkurencije mislim da sam to e, već rekao visok je trošak buke 40 milijardi e, godišnje u Europskoj uniji E, ograničenje brzine iz direktive o buci. Mislim da to nije proizašlo iz direktive o buci, ali treba reći da države članice mogu uspostaviti svoje vlastite mjere kako bi smanjile ili ublažile buku. E, mnoge države članice su nam rekle da je recimo ograničenje brže najjeftinija mjera za ublažavanje buke i smanjevanje e, broja nesreća, ali tu se radi o ravnoteži u državi članici, u regiji, da vide što žele, žele spori E, promet, da li žele smanjiti buku i tako dalje. Znači treba uspostaviti ravnotežu. nadam se da sam sve pokrio u ovom kratkom vremenu koje ste mi dali. Aha, socijalne reperkusije, odnosno ograničenja. Mi smo napravili dvije studije, dobro da ste me podsjetili. Jedno, preporučio bih e, vam ih. Jedno je utjecaj buke na zdravlje, možete E, to znači da ću vam nekoliko primjera kako više to nema u dvorani, možete nam se obraniti, obratiti direktno u Europskoj komisiji ili možete na internetu naći e, na e, sajtu za politiku okoliša jedno je utjecaj buke na e, E, zdravlja, a drugo je socijalna dimenzija buke. Nemam dovoljno vremena vam sve objasniti, ali mogu vam reći da, se, e, da je vrlo e, kompleksna interakcija između buke i zdravlja ljudi koji žive u bučnim područjima. I tu se sve proplaka jer je teško razmršiti kakav je učinak bukite, a kakav je socijalni učinak od drugih situacija. Ove dvije studije o mm, utjecaju buke na zdravlje i socijalno-gospodarskih učinaka buke, to možete znači na internetu, mogu vam ih preporučiti jer sažimaju sve što se u zadnje vrijeme iznašlo u, e, znanosti. Zahvaljujem. A sada riječ dajem gospodinu Bitlu. Izvolite. Um, Hvala vam na zanimljivim pitanjima. Gospodin Berger je zapravo odgovorio na mnogo od njih i ja ću e, odgovoriti na jedno ili dva koje preostaju. Onda možda mogu reći što smo našli u smislu učinaka direktive. Nemam više slajdova. Pitanje je bilo o tome kad će EC napraviti granične vrijednosti i kao što je gospodin rekao Berger, za sada te vrijednosti ne postoje u e, direktivi dionici o tome različito razmišljaju, da li će to biti korisno, da li da, se, da postoje ograničenje ili ne. E, vraćam se na ono što smo rekli o, izvornom e, objašnjenju za direktivu. E, radilo se o subsidijarnosti između državama članicama koje trebaju financirati provođenje mjera na dobrovoljnoj osnovi. E, e, buka izvoru ima svoja ograničenja, odnosno vrijednosti za e, ograničavajuće vrijednosti, a, koja se tiču na izvore transporta, to su te tehnički standardi za interoperabilnost željezničkog sektora gdje je došlo do velikog napretka recimo e, uredba o, Evropska uredba o kotačima, odnosno gumama, po prvi puta e, je uklopila u sebe e, vrijednosti buke. Napredak je došao i u industriji koja se sama regulira, naročito sektor avijacije, o čemu ste čuli to je vrlo politički kontroverzno pitanje, jedno pitanje koje izaziva kontroverzu među e, proizvođačima koji moraju e, smanjiti buku koju proizvode njihove zrakoplovi. Što se tiče mogućnosti da se postave ograničenja u direktivi ND, Prvo e, točka je bilo da dioničari kad bi postojale vrijednosti za ograničenje, one žele da oni budu specifični i e, da se tiču e, e, izvora buke kao što smo čuli od članova panela. Svega polovina dionika koje smo intervjerili su podržali uvođenje graničnih vrijednosti u Europi i kažu da je najbolje se baviti bukom lokalno i pogledati kakav je učitak na gospodarski razvoj i uspostaviti jedan e, harmonizirani pristup. Govorilo se o mogućnosti da se naprave, da se zadaju ciljevi smanjanja buke um, u odnosu na e, osnovne vrijednosti. To bi trebalo biti, trebao biti neobvezujući pristup zapravo. E, hvala, upravo sam shvatio da sam zaboravio e, odgovoriti na jedno pitanje. Dan buke 27. aprila, to postoji, to je jako dobro. E, iz naše perspektive to je svake godine 27. travnja, a sljedeće godine, da, to će biti i sljedeće godine 27. travnja. Hvala vam. Hvala na ovoj napomeni. Time se želim zahvaliti na ovim izlaganjima i na pitanjima. I sada slijedi idući panel. Gospodin Wolfgang Eberle, Markus Hecht, Kalum Thomas i Vitold Groll će nam sada nešto izložiti, pa ih molim da dođu naprijed.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 So, jetzt kommen wir... A sada slijedi panel o buci na glavnim transportnim rutama. Tu se prije svega radi o buci na e, prugama u zračnom sektoru i prometnom sektoru. Prodajem riječ gospodinu Eberleu iz Ministarstva za okoliš, prehranu i šumarstvo u Poranju, u Saveznoj zemlji Poranja, Donje Falačka. Izvolite, gospodine Eberle, imate riječ. Također imate 10 minuta. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici, dame i gospodo, puno hvala na pozivu na današnje saslušanje i radujem što danas ovdje mogu govoriti. Radi se o perspektivi iz prakse iz Njemačke savezne zemlje eh, Rajne e, Falačke i radi se o Njemačkom društvu za akustiku. Prema europskim ugovorima zaštita okoliša i zdravlja je na visokoj razini i cilje europske politike. To vrijedi i za zaštitu od buke, prije svega kada se radi o prometnom sektoru. Buka od 50 decibela je u smislu direktive štetna, znači ona negativno utječe na zdravlje. Kada govorimo o zrakoplovstvu i velikim zračnim lukama, tu je malo e, građana pod utjecajem istih, iako e, buka iz zračnog sektora ima znatno negativni učinak. Što se tiče željezničkog prometa, tu e, je prije svega relevantan noćni e, promet. E, tu se na trasama javlja velika buka i pogotovo na velikim čvorištima. Iako je tu puno manje ljudi pod tim negativnim učinkom nego u prometnom sektoru. Danas smo svi umreženi, što je dobro, no prometna buka je prevladavajuća u e, Europskoj uniji. Prometni, prometna buka ima i socijalnu dimenziju. Robert Koch institut i Ministarstvo za zaštitu okoliša u Njemačkoj su već 2008. odnosno 2009 e, prikupili određene podatke i objavili ih koji važe za Njemačku i e, ti podaci pokazuju da e, što je niži socijalni status familije, da je veća izloženost buci. I veliki dio e, djece iz takvih obitelji živi uz vrlo glasne prometnice. To je 27,8% slučajeva. Nažalost, u prometu, u cestovnom prometu ne postoji način kako smanjiti buku od jednom za 10 decibela. Kod željezničkog prometa to postoji i to izmjenom kočnica. Slična mjera za zaštitu od buke postoji i ne postoji u cestovnom prometu. Tu je potrebno kombinirati različite mjere kako bi e, se postiglo željeno smanjenje. Buka je štetna po mnogo aspekata, naime utječe na, životnu, na kvalitetu života, utječe na san i riziko moždanog udara se povećava. Jedna nova studija pokazuje još jedan učinak, naime postoje povezanost između buke iz tesanog prometa i depresija. To je bio doista začuđujuć podatak, a buka i njezino djelovanje se prikazuje na ovom grafikonu. X stoji za buku, a Y za učinak, odnosno za negativno djelovanje. I takvi e, takve rezultate je potrebno pretočiti u aktualne studije i to trenutačno činimo aktualizacijom svih postojećih studija. No je li to dovoljno? Za štetnost buke, kada govorimo o zdravstvenim aspektima, ne postoje granične vrijednosti. Buka, odnosno šteta uslijed buke, raste. Da li raste rizik oboljevanja od depresije i da li možemo prihvatiti e, porast od 9% ili ne? To je pitanje koje ne mogu, e, na koje ne mogu dati odgovorni znanstvenici, a ni lokalna uprava. To je pitanje kojim bi se trebalo pozabaviti na europskoj razini i potrebno ga je jasno definirati. S time je povezano da li mjere za zaštitu od buke, da li su one e, ostvarive uz ova sredstva koja su nam sada na raspolaganju. Kao mjera za zaštitu od buke imamo, kao mjere imamo čitav niz e, alata primjerice smanjenje e, buke na samom izvoru, e, sprečavanje širenja buke ili možemo koristiti e, prozore, zaštitne prozore protiv buke. Kako bi postigli smanjenje, u pravilu jedna mjera sama za sebe nije dovoljna. Potrebno je kombinirati nekoliko različitih mjera ono što u Njemačkoj provodimo već od 1992. E, e, je e, jedan plan, no tu postoje još neke manjkavosti. A stupanjem na snagu klimatskog sporazuma iz Pariza potrebno je poboljšanje kvalitete zraka a promet u europskim gradovima će se dramatično izmijeniti zadnjih nekoliko desetljeća. I to je sada velika prilika, jer ono što je dobro za klimu i za zrak je dobro i za zaštitu od buke. Kako bi ti procesi bili usmjereni ka cilju, potrebno je jasnije formulirati ciljeve zaštite od buke. Potrebno je djelovati direktno na izvoru buke i e, Europa je nadležna primjerice za uredbu iz e, travnja. Tu se radi o graničnim vrijednostima kod vozila. E, ta uredba iz 2014. je za zaštitu od buke bila propuštena mogućnost. prema odluci Ministarstva za zaštitu okoliša ova mjera će tek 2037. u potpunosti ostvariti svoj potencijal. No postoji mogućnost revizije do 1. E, srpnja 2021. komisija e, provodi studiju o graničnim vrijednostima i potom će ju objaviti. Na temelju rezultata ove studije komisija potom može u slučaju potrebe izraditi zakonodavni prijedlog. Ta mogućnost u skladu sa direktivom treba iskoristiti. Nadalje, drugi važni potencijali su e, gume. Naime, e, izmjenom guma se može e, postići smanjenje buke. Europski standardi bi mogli dovesti do znatnog poboljšanja. Buka je sveobuhvatni zadatak, odnosno smanjivanje buke, i e, nadležnosti su podijeljene među različitim glavnim upravama. Zato je vrlo važno da imamo koherentnu politiku i da zelena knjiga iz 1996. bude e, pretvorena u bijelu knjigu, a ambiciozni ciljevi na nacionalnoj razini ne mogu biti postignuti ako zahtjevi na samom izvoru na europskoj razini nisu dovoljno ambiciozni i ako ne propisuju odgovarajući napredak. Dopustite da sažmem. Trenutačno lokalna tijela nisu izložena samo u ovome području mnogim preprekama, već je premalo mjera koja se doista mogu i provoditi. Prema europskim ugovorima okoliš i zdravlje treba na visokoj razini zaštititi. To je tako uh, u mnogim područjima, no u cestovnom prometu to nije još postignuto. Potrebne su uh, mjere u idućih nekoliko desetljeća kako bi postigli ravnotežu i uh, potreban nam je potrebna nam je integrativna politika zaštite od buke i stoga je potrebno dalje razvijati, dalje raditi na zelenoj knjizi iz 1996. kako bi eh, ju pretvorili u bijelu knjigu. Osim toga, ova direktiva ima odlučujuću ulogu mi jako dobro znamo danas koliko je buka u Europi i koliko građana pati zbog toga no e, nedostaje nam drugi korak. Potrebno je dalje raditi na ovoj direktivi. Prije svega su tu važni ciljevi, ciljevi u zaštiti zdravlja. Potrebno je izraditi jedinstvene ciljeve, a tu bi se e, mogli e, uzeti u obzir 95 decibela koje je prepisala Svjetska zdravstvena organizacija, što je već spomenuto 1996. Uvođenje takvih ciljeva bi prema mojem mišljenju bilo u skladu sa principom subsidijarnosti. Pojedinačne države članice bi ove zaštitne ciljeve trebali provoditi u različitim periodima a za održivu mobilnost bi e, direktiva o buci trebala biti dalje razvijena, pogotovo kada govorimo o emisijama. Puno hvala na vašoj pažnji. Hvala. A idući govornik je profesor Markus Hecht sa Tehničkog sveučilišta u Berlinu. Izvolite. gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Hvala vam e, da mogućnosti koje mi dajete da vam pokažem nekoliko, da vam izvršim nekoliko ideja. Pokazat ću je to na ovom e, slajdu. Prema Europskoj direktivi o buci može se značajno ublažiti buka. Instrumenti već postoje, mora ih se ojačati. Objasnit ću vam na koji način na sljedećem e, slajdu. E, karta buke se čita na sljedeći način. Tamo gdje imate obojene dijelove, neprihvatljivo je živjeti. U ovom gradu je prevelika buka. Nije jednostavno moguće tu živjeti razina buke iznad 55 decibela spomenuta je nekoliko puta. To je e, brojka koju moramo upamtiti. U Njemačkoj više od 6 milijuna je izloženoj buci koja je prelazi 55 decibela. Neki čak e, su izloženi buci koja prelazi 85 decibela vrlo često se prosvjeduje protiv takve situacije. Građani e, prosvjeduju zbog toga. Što se može napraviti? Postoje dobrovoljne mjere e, koje su preporuke koje nisu pravno obvezujeće. I, i to se mjere odnose samo na širenje zvuka, a ne na izvor buke. Nemamo e, vremena sada da objašnjavam detaljnije, ali to je neprihvatljivo. E, primjerice, željeznička nadzorno tijelo je napravilo ispitivanje i pitali su e, koliko su ljudi zadovoljni sa sadašnjim mjerama ublažavanja buke 1% osoba odgovorio je da je zadovoljan, dok je 99% ispitanika reklo da nije zadovoljno. U međuvremenu nastavljaju s mjerama koje imaju do sada, a kažu da e, se radi kod nezadovoljnih ljudi o indoktrinaciji. E, osobno smatram da je takav stav nedopustiv. Kako bi se ostvario cilj od 55 decibela, postoje e, mjere za ublažavanje zvuka. Gospođa Meissner je postavila dobro pitanje što se do sada učinilo. E, u 2003. godine je završen projekt u kojem je rečeno da se buka treba smanjivati na izvoru. Jedina država koja je to provela je Švicarska. Niti jedna država članica Europske unije nije izvukla zaključke iz studije u Europskoj uniji. E, recimo, izvor buke može biti lokomotiva, vagoni ili pruga. Dakle, tu treba napraviti izmjene, a ne u e, okolnim zgradama. U Švicarskoj su napravili e, ograde koje predstavljaju barijeru za zvuk uz prugu. E, direktiva inače treba imati dva elementa. Jedan akcijski plan za upravljanje bukom koji treba težiti ublažavanju da se spusti na razinu od 55 decibela za razliku od ranije da se e, ne e, ide za nerelevantnim tehničkim mjerama koje nisu pokazale da bi dale rezultate. A drugi aspekt bi bilo neovisno nadziranje buke tako što će se napraviti e, postaje na svakih 100 km i mora također postati i nadzorno tijelo koje će pratiti provođenje mjera. Primjer također iz Švicarske, od 2003. godine postoje, postoje za mjerenje buke. One daju jako dobre rezultate. U Europskoj uniji sada imamo povećanu buku na prugama zato što je vozni park zastario. Niko ništa ne e, reagira kompozitne kočnice se tvrde da će smanjiti e, buku za 10 decibela, ali to nitko ne može potvrditi budući da mjerne stanice za buku nisu tu da bi e, to potvrdile ili pak zanijekali. Nadalje govorimo o e, kotačima na vlaku. Jako je važno kako reagiraju kotači na e, zavojima. Barem 60 decibela više buke se javlja u zavoju. Ograničenja e, buke moraju se smanjiti sa današnjih granica na nekih 10 ili 15 decibela niže. Za slučaj problema to bi trebalo, bi izdvajati otprilike 2% cijene za smanjenje za smanjenje buke. Inače neće biti učinkovito. Velika e, tvrtka bombardije koja proizvodi željezničke e, željeznice zatvorila je i jednu e, tvornicu zbog radi elementa smanjenja buke. Međutim, to smatramo neprihvaljljivim kada se radi o konkurentnosti. Jer um, su jednostavno morali zatvoriti zato što su im troškovi bili veći. Tako se nešto mora uh, izmijeniti. Kompetentnost znači da uh, morate postići maksimum e, smanje troškova. Isto tako, ga gledamo maksimalne e, i minimalne vrijednosti za ublažavanje e, i za stabilnost vozila, meti za stabilnost vozila i za sprečavanje iskakanja iz šina to je e, nešto gdje moramo nametnuti ograničenja, inače nikada nećemo ostvariti napredak po pitanju e, buke koje e, vlakovi imaju kada prolaze po prugama. Inače, 1996. godine njemački i švicarski vlakovi su testirani u Bavarskoj i vidjelo se tada da je moguće i na gustim e, prugama, na prugama sa gustim e, e, prometom vlakova doći na cilj, ostvariti cilj od 55 decibela. također se mjerila buka i brzina. I trebalo se ustanoviti e, koji su e, materijal bolji, da li japanski ili europski. E, evropske mašine koje idu u Japan imaju 12 decibela manje nego mašine istog proizvođača E, koje se isporučuju Europu jednostavno zato što mi nemamo e, ta odgovarajući zakon. Pitanje, ključno pitanje, zašto se e, u Europi ima tako zahtjevna zakonodavstvo kada se govori o ispušnim plinovima u željezničkom prometu. I isto e, tako u Americi su stroga, e, strogi zahtjevi zahvaljujući europskim zahtjevima. A e, kad se radi o buci, u Americi ne idu za time da se smanji buka jer mi evropljani nismo tražili već smanjenje, više smanjenja buke. U protivno Amerikanci biste sigurno slijedili. Zašto se ne traži smanjenje buke u e, e željezničkom prometu? U e, deset godina se se e, smanjilo i postrožilo mjere za svega jedan decibel kada se radilo o kotačima. Dakle, e, sve su to problemi i pitanje koje treba postaviti da bi se to riješilo. Hvala. Zahvaljujem, a sada slijedi Vito Grol iz to je naš e, idući izlagač iz Varšave u Poljskoj. Izvolite.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 prosječni građanin izložen je različitim izvorima buke e, u prometu bilo cestovnom, željezničkom i e, zračnom prometu, a također buka dolazi u industriji. U osnovi građani e, su okruženi različitim izvorima buke. Jedna studija pokazuje da broj ljudi koji smatra da je buka i izvor e, smetnje e, smatra da je e, željezničkom prometu izvor buke veći nego u drugim izvorima prometa. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije maksimalno ograničenje E, buke e, trebalo bi biti 55 decibela. Mora se ograničiti buka na izvoru, ali isto tako i samo širenje buke. Svi izvori buke u osnovi rezultat su i jedne vrste, jedne vrste prometa, a konkurentnost određenog sektora u odnosu na drugi sektor kada bi se to promijenilo, mogao bi možda dati upravo suprotan efekt od onoga koji se želi postići. Drugim riječima, da se na taj način umjesto da se buka smanji, buka poveća. Kao što je predsjednik e, rekao, može se smanjiti buka na izvoru ili se pak E, mogu koristiti e, druge metode. E, postoji različiti razlozi zbog kojih dolazi do buke. Od situacije s infrastrukturom pa do situacije koja je vezana za sam Bozni park. I to može imati isto tako i posljedice na postotak ljudi koje pate zbog buke. Treba se dakle boriti protiv buke na njezinu izvoru. Na prethodnom e, slajdu govorio sam o e, različitim e, stanovnicima naseljenosti, a ovdje na ovom slajdu govorim o faktoru naseljenosti, a i e, koliko e, je e, koliki je stupanj urbanizacije. U Poljskoj stupanj urbanizacije je mnogo manji nego li primjerice u Njemačkoj, Nizozemskoj ili Švicarskoj. Buka koju stvara željeznički promet uzrokovan je različitim čimbenicima. I e, svaki od tih uzroka e, povezan je sa e, drugim uzrokom. Drugim riječima ti su uzroci međusobno povezani. Ovdje prikazujem situaciju u Poljskoj. U Poljskoj smo analizirali tisuću kvadratnih kilometara preko kojih prelaze željeznička pruga. A na ovoj karti vidite ona područja gdje se najviše osjeća buka. U središnjem dijelu zemlje e, to se odnosi i na urbana središta. i u urbanim središtima proizlazi da je postotak ljudi koje buka smeta relativno malen. Govorimo o Poljskoj. Otprilike 2% se žali na buku tijekom dana, a oko 5% ljudi žali se na buku noću. U e, Poljskoj se trenutno provode različite mjere za smanjenje buke. E, tako, na primjer, kočnice na vlakovima koje se sada postavljaju su kompozitnog tipa. Naša je studija pokazala da se e, postoji konstantna vrijednost smanjenja buke koji ovisi o e, tome koliko se često koči, te isto tako koliko se, koliki se dio pruge prođe, a da se pritom ne upotrebljavaju kočnice. Kada se često koči, onda se javlja razlika i kada se koristi tradicionalne vrste kočnice i moderni moderna vrsta kočnica. E, održavanje voznog parka jako je bitno e, za e, buku. A problematično je kada ne imamo instrumente koje možemo kontrolirati u kakvom su stanju vagoni. Ovo su podaci e, o Poljskoj i iz toga možemo postaviti sljedeće pitanje. Je li željeznička buka nešto što je štetno za zdravlje za poljske građane? E, prema ustanovi koji se bavi pitanjem okoliša nije željeznički promet taj koji najviše uzrokuje smetnje. Najviše smetnje uzrokuje buka cestovnog prometa. To gustoća naseljenosti u Poljskoj nije tako velika i E, puno se više koristi cestovni promet nego li željeznički. Što se pak tiče poljskog tržišta, u Poljskoj postoji preko 200 različitih dionika koji imaju različite, dakle, vagone i kola. A 50% su, e, predstavljaju vagoni za prevoz tereta. Ostalo e, su različiti, e, su dakle kola različite vrste. Cijeli taj vozni park, a to znači otprilike 78 tisuća E, željezničkih kola i vagona su usklađeni sa e, modernim normama TSI. Tu vidimo i izvor problema. Naime, oko 16.000 vagona imaju E, kotače iz jednog bloka, a oko, 60 dakle, tisuća njih ima gumene kotače iz jednog bloka. Otprilike 50% teretnih vagona u e, e, europskom željezničkom voznom parku ima takve kotače. Jer u Poljskoj imamo posto teretnih vagona u Europi. A što bismo e, se dogodilo kada bismo promijenili kotače? Prva posljedica bi bilo ogroman trošak što bi vjerojatno imalo negativne posljedice na konkurentnost tih tvrtki. A rizik se javlja da se sav željeznički E, promet tereta prebaci na cestovni promet. U Poljskoj bi troškak bio od otprilike pola milijarde eura. Zašto? Zato što ako se uvedu kompozitne e, kočnice, e, potrebno je instalirati i drugu vrstu kotača, što košta sedam puta više nego li da se zamijeni cijeli vagon. A onda postoji svi troškovi vezani za korištenje tih vagona. Znači, gubitak konkurentnosti u željezničkom prometu mogao bi rezultirati time da se teret počne više prevoziti cestovnim prometom. A e, onda e, morate znati da 40 vagona može prenijeti teret koji e, može prevesti inače koji odgovara teretu koji prevozi 60 velikih kamiona a veliki kamioni prolaze i kroz urbana središta. Posljedica svega ovoga što sam vam upravo ispričao je e, zapravo niz pitanja koje ću vam sada izložiti. Europska bijela knjiga o prometu e, kaže da je jedan od ciljeva da se postigne barem 30% e, prometa koji će ići e, koji će ići cestom. Što zapravo znači gubitak konkurentnosti željezničkog sektora. željeznički prevoz da li željeznički prevoz mora zbog ovih e, zbog svih ovih promjena pretrpjeti tako velike troškove. I pitam se još nešto. Možda nije nužno da se slijedi jedinstvena, jedna jedina metoda u svim državama članicama. Hvala na pozornosti i oprosti što sam malo predugo govorio. Zahvaljujem. Zatim slijedi zadnji govornik, Alom Tomas, profesor za održivo zrakoplovstvo iz Manchestera. Izvolite. Dobar dan, hvala gospodine predsjedajući, dame i gospode, što ste me danas pozvali želio bi govoriti o buci od zračnog transporta, avijacije. Kao što svi znamo, zračni promet igra veliku ulogu u gospodarskom razvoju Europe. E, zračne luke u cijeloj Europi rastu i odgovaraju potražnji. Ovaj će se rast nastaviti u sljedećim e, desetljećima. Avijacija još već uvijek ima učinke na živote stotina tisuća ljudi, ako ne i milijone ljude, širom Europe iz dana u dan, svakoga dana, a problem s kojim se suočavamo je taj da se čini da će se problem s bukom pogoršavati u budućnosti i a to ima utjecaj na zdravlje, na kvalitetu e, ljudskog života. Ljudi su sve osjetljivi na buku od zrakoplova iz i smetnje koje iz toga proizlaze više nego na buku iz drugih e, sektora prijevoza. Prvenstveno je to zato što kad, zakoplavan e, leti iznad e, kuće, vi se brinete zbog prijetnje koja vam dolazi od toga što živite ispod njegove trase, a E, ljudi postaju sve na broj nesreća. Već brojni, broj, e, niz godina proučavamo to, ovaj problem u Manchesteru i otkrili smo da je značajan e, broj europskih aerodroma već podvrgnuto ograničavanju svojih operacija. Recimo moraju se zatvarati noću a kada se za aerodrome daju odobrenja za izgradnju novih terminala i nove infrastrukture, e, buka je osnovni problem zbog kojega e, aerodrome ne mogu rasti. Najveći aerodromi u Europi su najbliže najvećim naseljima i čini se e, da problem s bukom neće biti bolji nego je vjerojatno da će se stvari pogoršavati oko nekih aerodroma, naročito onima koji rastu e, vrlo ubrzano jer stopa rasta industrije odnosno no aerodroma je veći nego tehnološki napredak, što znači da će sve više ljudi biti izloženo buki i da, buci i da će biti izloženo sve više događaj koji proizlaze iz buke. No, da bi se izrazila nova e, pista ili da bi se restrukturirala e, tlo, da bi se udovoljilo zahtjevima za kapacitetima, to znači da će ljudi biti izloženi buci po prvi put u životu, a oni su najosjetljiviji od svih ima još jedan problem koji se javlja, a to je da se stav ljudi mijenja da razine buka koje su bile prihvatljive u prošlosti više nisu e, prihvatljive danas jer su ljudi postali sve bogati, imaju veća, očekivanja e, od kvalitete svog života. Osim toga u Europi ljudi postaju sve glasniji kako se povećava demokratizacija i stoga izražavaju svoje protivljenje e, sve nasilnije, sve jače, što znači da je suprotstavljanje e, rastu aerodroma nešto što će sve više rasti među ljudima. Mm, čuli smo od drugih govornika kakve su posljedice izloženosti buci, no neću sve nabrajati, ali reći ću samo da to ima utjecanje na, utjecaj na zdravlje, poremećaj spavanja, zatim poremećaj e, mogućnosti učenja i u sve većem postotku E, e, stanovništva e, pozadinska buka koju su izloženi cijelo vrijeme je nešto što ih jako uznemirava. A to su čimbenici koji dovode do zlovolje protesta i tužbi kao i o suprotstavljanju rastu sektora avijacije. Dakle, govorimo o zdravlju, učenju i spavanju. On, to se sve dobro korelira sa izloženošću bukom. Ali ono što je percepija prihvatljivog e, prihvatljive razine e, buke ovisi o akustičnim faktorima kao i u individualnim variacijama i to su pitanja koja dovode do e, žalbi i suprotstavljanju. Ova pitanja samo po sebi je nešto čemu posreduje e, puno neakustičnih čimbenika. Oprostite, ispričavam se. Aha, evo ga, to je to. To hoćete li vi se osjećati uznemireni ili ne, ovisit će o različitim akustičkim čimbenicima, to ovisi o vašem životnom stilu. Živite li u kući ili izvanje, da li živite na selu gdje e, je buka manja ili u gradu, ovisi od toga koliko ste bogati, ovisi od toga jeste li vlasnik kuće ili e, je unajmljete. E, o, vi se o tome bojite li se nesreća, bojite li se da će možda pasti cijena vaše kuće zbog buke od aviona. I najvažnije u istraživanju koje smo proveli, e, najvažnije je to da su ljudi uplašeni od budućnosti jer se u zadnjih deset godina njihov život dramatično promijenio i ljudi se pitaju što, kakva će biti njihova kvaliteta života za, u sljedećih deset godina. Također na to ima utjecaja da li dobivate bilo kakve direktne koristi od zračne luke ako tamo radite, tolerirate buke ako tamo ne radite, zbog čega biste se gnjavili? Istraživanje pokazuje da otprilike 30% te e, gnjavaže povezano s bukom. 30% se odnosi na neakustične čimbenike, a 30% su individualne varijacije, jer svi znamo da ima ljudi koji su jako osjetljivi, a drugi jednostavno nisu osjetljivi na neke stvari. Dakle, govorimo o dvije stvari ovdje, pokušao sam ih sažiti u ovim kućicama. Jedno je izloženost buci, a drugo je odgovor ljudi na buku koju su izloženi. Jedno se odnosi na vrstu zrakoplova, broj zrakoplova, vrijeme dana, a drugo je percepcija i neakustični e, čimbenici koji na tu percepciju utjecaju Izloženost buci možemo to mjeriti e, monitorirajući i modelirajući kao što je već rečeno, a stavovi mogu biti u, proizlaziti iz konzultacija i žalbi. E, e, regulatorni sistem koji postoji u Europi poznaje razliku između izloženosti buci i stavu prema izloženosti buci. I uključuje u obzir e, čimbenik da ljudi različito e, reagiraju ovisno od kvalitete života, bogatstva i tako da postoji jedan stupanj fleksibilnosti da se bukom može lokalno baviti tako da se uzmu u obzir svi akcijski planovi za smanjenje buke a u e, skladu sa javnim konsultacijama i rezolucijama koje će iz toga proizaći. No prizna se također da trebaju postojati i granične vrijednosti koje će zaštititi zdravlje, e, san i u nekim državama da se zaštiti mogućnost djece da e, stječu znanja. E, obzirom na princip subsidijarnosti E, uredbe e, promoviraju planiranje, e, urbano planiranje kako bi zaštitilo ljude od buke. Vratit ću se na to. Problem s kojim smo suočeni je to da su zrakoplovi zapravo nepokretna imovina. Avione možemo micati, ali zrakoplovi su tu gdje jesu i ostaće tamo recimo u Minhenu i Ateni su zrakoplovi premješteni, no to ne rješava problem jer se problem premješta i stvara se drugdje. U stvarnosti nikad neće biti dugoročno tehničko rješenje. Ne možete napraviti potpuno tihi avion. I stoga moramo zauzeti novi pristup koji će se napraviti razliku između izloženosti zvuku i stavova ljudi prema zvuku moramo smanjiti buku kako bismo zaštitili zdravlje, e, san i obrazovanje. Postoje različite načine na kom se to može napraviti, ovdje ih navodim, ali istovremeno moramo e, djelovati na e, stavove ljudi. Milioni, milijarde eura se potroši da bi se smanjilo izloženosti buci od aviona, no ljudska bića jednostavno ne mogu detektirati decibele. To je samo vrijednost u smislu e, e, uredbe koja se odnosi na certifikaciju uh, trebaju nam poboljšanja, tehnološka poboljšanja koja će zajednice razumjeti i koje će moći čuti, inače to nema nikakvog smisla. Treba nam više istraživanja kako bismo razumjeli akustične čimbenike koje određuju e, da li e, to utječe na ljude negativno ili ne. Tako da, to, također nam treba promovirati toleranciju na buku, jer buka ne može nestati. To znači poboljšanja komunikacija o buci, to znači ograničenja ili koverte za buku. moramo reći ljudima u budućnosti ćemo, ćete biti zaštićeni. trebaju nam aerodromi da bi zajednica rasla kako bismo im dali opravdanje da, se, da trpe buku. To je sve u našem vlastitom interesu, a i u interesu e, aerodroma čije poslovanje treba rasti. Moje je pitanje ovdje kako Europska unija može e, pomoći aerodromima da e, tako djeluju. Kako naprijed? Moramo imati ograničenja na izloženost buku kako bismo zaštitili zdravlje. Trebaju nam najbolje prakse za kompenzaciju e, rasta, treba nam istraživanje e, e, neakustičnog čimbenika, treba nam da zajednice stvarno sudjeluju u razvoju aerodroma, a aerodromi moraju učiniti gradove takvima da ljudi žele u njima živjeti ako su aerodromi blizu blizu tih gradova. I to je jedino tako kako će aerodromi moći rasti i pružati održivi rast za sve. Hvala. Ja, vielen Dank. Hvala. Ovo je bilo sada napornih četiri izlaganja. Sada imate priliku postaviti pitanja, a kao prvo Gezine Majzner, izvolite. Vielen Dank. Puno hvala. To je bilo vrlo zanimljivo što smo čuli. Meni je zadnje izlaganje e, bilo vrlo zanimljivo, jer tu se radilo o nečemu što sam htjela pitati na početku. Naime, vidimo da se ovdje radi i o subjektivnom opterećenju bukom i zato je to tako e, komplicirano političko pitanje. Opterećenje bukom o kojem ste govorili, jeste li govorili o buci mjerenoj u decibelima ili se radi o percepciji ljudi? jer eh, koliko smo vidjeli 70% ljudi pati zbog eh, buke iz cestovnog prometa, tek potom slijedi željeznički promet. A kada eh, ste predstavljali studiju, mislim da je to kod vas bilo, gospodine Herbrecht, rekli ste jako puno ljudi osjeća da pate zbog te buke, pa me zanima da li je to mjerljiva buka koja doista ima loše djelovanje na ljude ili je to samo njihova E, subjektivna percepcija. E, vrlo često sam već e, čula da aviokompanije koje ne smiju letiti iznad stambenih područja zato što je tamo bilo žalbi od stanovništva da u nekim područjima uopće nije bilo moguće da osjećaju tu buku zato što su bili previsoko. Stoga mislim da je vrlo važno uzeti u obzir da postoji i e, subjektivno opterećenje. Pa ovdje e, se radi onda o psihološkom e, pitanju. Ako svi vjeruju da buka iz zračnog prometa donosi nova radna mjesta, onda e, će možda osjećati da ih ona ne opterećuje. Stoga prvo pitanje je kako ćemo pristupiti, jer psihološko je pitanje uvijek teško pitanje. Zatim, malo prije ste e, rekli da preko 40 milijardi eura godišnje se e, troši na posljedice buke u Europi, a koliko bi koštalo uvesti određene mjere smanjivanja buke? Kako možemo E, biti troškovno učinkovitiji? A treće i zadnje pitanje koje želim postaviti, jeste li već izračunali e, što bi e-mobilnost e, mogla donijeti kada govorimo o smanjenju buke? Hvala. Hvala. A sada gospođa Lukaševska, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa i ja sam sa zanimanjem e, slušala sva ova izlaganja. Naročito se zahvaljujem profesoru Hehtu. On se osvrnuo na korištenje vrste kočnica kao nečemu što može ublažiti buku na izvoru. Moramo mnogo toga napraviti u ovom sektoru i moramo e, realno analizirati situaciju. Ne možemo se samo zasnivati na observacijama. E, primjerice, neke države članice žele da se rješenja primjere bez obzira na to koje se države članici radi, uopće ne uzimajući u obzir troškove. A e, nisu sagledali ni druge troškove, odnosno druge posljedice koje bi mogli e, spriječiti gospodarski rast ili pak smanjiti tržišno natjecanje. A da istovremeno zapravo i ne smanje buku. Ne znam je li u potpunosti moguće smanjiti buku. Buka je vezana za gospodarski razvoj. E, po pitanju buke u cestovnom prometu i željezničkom prometu, ako ceste i pruge e, se stave daleko od urbanih središta, onda se sasvim sigurno smanjuje buka. Rekli ste da je najviše buke izaziva cestovni promet. Mi u E, odboru za promet e, želimo da se smanji cestovni promet, a e, poveća željeznički promet. Nadam se da će sve rješenja koja će sadržavati direktiva uzeti u obzir konkurentnost i gospodarski razvoj i nadam se da će se temeljiti na objektivnim procjenama i na tome e, kako se buka odražava na ljudsko zdravlje. I e, da ćemo tako e, ostvariti ciljeve iz direktive. Hvala. Hvala vam. Imam i ja nekoliko pitanja. Nedavno sam pročitao zanimljiv članak da puka iz cestovnog prometa je pitanje po kojem se manipulira. Kada se radi o homologaciji, ne smije se nadići razina od 74 decibela, motori 80. Ova granična je vrijednosti, slično kao i u slučaju Dieselgate, se, njih se držimo samo prilikom ispitivanja, a na samoj cesti se nitko ne pridržava ovih vrijednosti. E, na cesti su jedan puta vozila četiri puta bučnija. Primjerice, Mercedes je bio četiri decibela glasni, BMW 72 decibela i četiri puta glasniji nego što je trebao biti, a Ducati tri puta glasniji. Zašto je tome bilo tako? Postoji trik, to je jedan tehnički trik, naime e, sustav e, klapni kod ispušne cijevi, industrija tvrdi da je to sve legalno i da nije ilegalno koristiti takve sustave. Mene zanima jeste li vi čuli šta o tome i što se može protiv toga učiniti i što će komisija u budućnosti poduzeti kako ne bi imali e, poput Dieselgate-a e, Bukagate. Zatim e, na samome izvoru, ono što ste rekli, to je odlučujuće. U, za transeuropske mreže trošimo oko 12 milijardi eura za zaštitu od buka, buke, a kako bi, a kada bi 80% e, e, željezničkih vagona dodatno opremili, treba nam 1,5 milijardi E, to bi bilo puno tiše, brže i uštedili bi skoro 10 milijardi kada bi dodatno opremili te vagone i prilagodili ih. No to se ne događa. A ovi zaštitni zidovi koje smo vidjeli u Češkoj i tako dalje i tako dalje, e, oni su puno skuplji i u određenim područjima su to zidovi koji su 6 metara visoki. Ja sam iz Berlina, zid, berlinski zid je bio 3 metra visok, a ludilo je onda sada imati ovakve zidove koji su 6 metara visoki, a nisu na izvoru. A tehničko rješenje, i to se pokazalo, da industrija isporučuje u Japanu puno tiše vagone nego koje koristimo ovdje u Europi. Dakle, ne postoji politička volja. Dakle, u Japanu možemo ispoštovati norme, a ovdje ne. To je slično kao i u pitanju emisija, gdje je e, u SAD-u e, isporučena, gdje su u SAD-u isporučena bolja vozila nego ovdje. Dakle, mogućnosti postoje. Primjerice, švičarci su već e, daleko dospjeli. Oni su rekli u 2020. ovakve metode će biti zabranjene. Iako sada poljska industrija koja proizvodi teretne vagone, od toga živi i ako one ne žele e, proizvoditi tihe vagone, onda neka to ne čine. No neće moći tako sudjelovati na europskom tržištu, kao što je rekao gospodin Hecht. U Europskoj uniji smo dugo smo se dugo borili i izborili smo se za dodatnu op premu kod vagona 260 e, milijardi eura. To je bio velik uspjeh, dugo smo radili na tome i izgleda da to određena poduzeća i države to uopće ne shvaćaju. Dakle, mogućnosti postoje, no oni ih ne koriste. I korištenje ovih novih metoda bi bio pravi put. U Njemačkoj smo imali tužbu zato što se stanovnik tužio da djeca popodne rade preveliku buku na igralištu, a on je popodne između 1 i 3 eh, htio zatvoriti igralište kako eh, djeca ne bi radila buku. Srećom, on je uspio u tome. No ako su to naši problemi, a mi ignoriramo buku u zračnom sektoru, u željezničkom sektoru, onda možemo doista samo sumnjati u zdrav razum. U Poljskoj e, bi ove mere bile sedam puta e, skuplje kada bi se sanirali vagoni, dodatno opremili. Mislim da ta cijena nije baš e, ispravna, imam drugačije informacije. No postavimo se pitanje zašto je to tako. Mislim da u Poljskoj ne postoji cestarina. U Europi imamo cestarine za željezničke pruge, znači svaki vagon plaća cestarinu na korištenje željeznica. E, dakle, e, željeznica na ovaj način nema nikakve šanse. Na europskoj razini sad imamo cijene prema trasama. To je također e, potrebno izmijeniti, potrebno je stvoriti gospodarske poticaje, jer gdje postoje volja, postoji put. I na taj način ćemo imati puno manje pritužbi stanovništva kada se radi o cestovnom prometu ili željezničkom prometu. Aha, sada ste se vi javili. Izvolite, imate riječ. Htjela bih odgovoriti e, predsjedniku koji se pita zašto su ti troškovi tako visoki u Poljskoj. E, mi u... E, to je zbog vrste vrste kotača koje mi imamo i ako želimo instalirati nove kočnice iz kompozitnih materijala, onda bi to jednostavno jako povećalo troškove. Što se tiče starog e, voznog e, parka koji postoji već deseta godina, e, moramo zamisliti koliko bi uopće to koštalo da mi instaliramo nove kotače i nove kočnice. Taj e, materijal bi na taj način tako bio usklađen sa novim normama. U redu, sada ja želim reći nešto što je već e, jutros spomenuto da bi bilo lijepo kada bismo kao u Finskoj naime da se u Finskoj i Švedskoj e, ne može smanjiti razina buke, a sad ćemo od naših stručnjaka dobiti odgovor. Započinjemo onako kako smo e, započeli prilikom izlaganja. Prvo, gospodine Eberle, puno hvala. Prvo ću odgovoriti na to kako mjerimo buku. Dakle, radi se o tome da postoji opterećenje bukom koje kroz vrijeme u cestovnom i željezničkom prometu ostaje stabilno nema velikih promjena. Primjerice, ako smo kod 60 e, decibela, e, to ostaje konstantno. Ono što se može može doći do manjih izmjena, a drugi utjecaj ne ovisi o subjektivnom dojmu, to ovisi o fizici, ovisi o e, mjerenjima i tu dolazi do smetnje u komunikaciji, spavanju, e, povećava se e, rizik od e, infarkta i sve se to mjeri. Pitanje o učinkovitim mjerama nemamo ne možemo sada ništa ne činiti jer to je najskuplje. U Njemačkoj se milijarde troše koje su učinkovite najučinkovitije mjere. Što prije započnete planirati, kako riješiti problem, tim će biti jeftinije. Ako se radi o cestovnom prometu, tu mi spontano na pamet padaju dvije mjere. Glavni problemi su na glavnim prometnicama. Jedna od mjera je smanjiti brzine. Primjerice u Falačkoj imamo e, zone e, gdje je noću E, dopušteno samo 30 na sat. Ta mjera ne košta skoro ništa, a donosi nam e, smanjenje e, za oko 3 decibela i na taj način se smanjuju noću negativni učinci, a druge mjere se odnose na površine cesta. Prošle godine smo započeli raditi na njima. E, tu se također može postići smanjenje od 2 do 3 decibela, a dodatni troškovi su mali. Dakle, e, ako e, možete, onda treba promijeniti gornji sloj prometnica. Što se tiče e-mobilnosti, buka se najviše proizvodi kroz kotače i to je dominirajuć učinak. Tako da van e, naseljenih mjesta e-mobilnost e, ne donosi ništa, možda e, samo u slučaju teretnih vozila. U mjestima, naseljenim mjestima tu postoje učinci e-mobilnosti, no kako bi došlo do smanjenja buke potreban je vrlo velik, visok udio. Što manja brzina, tim bolje zatim propisi vezano uz mjerenja. Tu je do 2014. E, puno, došlo do puno prevara i stvarnost ne odgovara mjerenju. Komisija e, do 2021. E, treba zatvoriti te zakonske rupe. Puno hvala. Hvala. A idući govornik je Markus Hecht. Izvolite. Sorry, sorry. Lärmbelästigung. Što se tiče opterećenja bukom, 55 decibela je vrijednost koja je relativno visoka, dakle to predstavlja opterećenje za stanovništvo, no unatoč e, tome E, mnogo opterećenja su ispod 30 decibela. Na ovaj način vrlo brzo možemo postići rezultate, jer inače ćemo izgubiti godine i godine i nećemo ništa postići. Dakle, ova rasprava se može voditi, no bi, trebali bismo se e, držati 55 decibela i e, fokusirati na ovu vrijednost kako bi polučili uspjeh. To je moje osobno mišljenje. Što se tiče troškova, to je u načelu pitanje nadležnosti i troškove povezane uz buku možemo povezati sa nekim drugim troškovima. Kod e, zrakoplosta imamo pet e, vrijednosti. E, primjerice to je broj sjedala, to je širina, zatim potrošnja kerozina po kilometru, buka i troškovi. Troškovi su od samog početka jasni određeni i u slučaju željeznice to također možemo učiniti, pogotovo evo na poljskom primjeru. ako ćemo do sada, ako ćemo imati vagone kao i do sada, onda ćemo izgubiti velik dio tržišta, no možemo koristiti inovativne mjere koje će nam omogućiti da izbjegnemo štetne posljedice. Primjerice, e, zamjena kočnica može dovesti do e, smanjenja troškova za 50.000 tisuća eura. E, pretpostavljam da u Poljskoj vagoni pređu 20 do 40.000 tisuća godišnje i potrebne su nam konkurentne metode ili takozvane reokupacije preokuperativne kočnice. To takve kočnice se često koriste u Poljskoj, a takve kočnice se jako brzo troše e, i to štedi energiju, štedi trošenje, manje se troše. Moramo razmišljati u većim dimenzijama, jer ako mislimo samo na troškove, onda mm, nećemo biti uspješni. Dakle, moramo uvesti inovacije u željezničkom prometu, tako ćemo smanjiti troškove. Zatim pitanje o zimskom ponašanju određenih komponenti kod kotača. Prije svega u slučaju e, lokomotiva koje koriste dizel, komponente se sasvim drugačije ponašaju. Kada kažem željeznica, onda mislim na to da je potrebno uvesti jedinstvene propise. Za sve potrebno je uzeti u obzir fizičke zakone. su nam, potrebni su nam različiti propisi, ovisno o komponentama koje se koriste za kočnice. moramo biti puno detaljniji. Što se tiče Finske i Švedske, ne znam e, točno, znam kako je situacija u Finskoj. E, oni imaju dosta slabe e, lokomotive na dizel, vrlo slabe vagone i kočenje je dosta loše, pa dolazi do situacije da je različita karakteristika trenja. Pozitivan primjer su ruska, ruska željeznica. Oni također e, transportiraju komponente u Finsku, no tamo su drugačiji propisi. Tako da tu dolazi do nekih problema. Ne znam kakva je situacija u Švedskoj, no što se tiče Finske mogao bih ponuditi rješenje. No zu, <laughs> wenn Sie die Lösung haben. Jetzt Vito Kroll. A sada gospodin Vito Kroll, izvolite. Nie chciałbym tutaj, żebyście Państwo odnieśli wrażenie, że Polska... Nie bym chciał, da steknete E, dojam s obzirom da se više puta govorilo o Poljskoj. Dakle, ne želim da steknete dojam da se u Poljskoj ama baš ništa ne radi kako bi se smanjila buka u žetničkom prometu. Upravo suprotno, velik broj e, vagona već sada ima kočnice sa kompozitnog, napravljene iz kompozitnog materijala koje izazivaju manju buku prilikom kočenja. Međutim, problem je kako financirati tako veliku zamjenu kotača. Naime, Evropska unija do, ulazi u sufinanciranje samo ako se mijenja sustav kočenja, ali ne i kada se mijenjaju kotači kada bi e, se e, tražilo da dođe do homologacije vagona koji su već na prugama u skladu sa odredbom TSI, onda bi to koštalo 800 milijuna eura godišnje kako bismo e, sav vozni park prilagodili normama. I još nešto što nije tajna prihod e, glavnog poljskog operatera u željezničkom prometu iznosi 7,5 milijuna eura godišnje. Što se buke tiče, da, borimo se protiv buke. Međutim, sredstva koje se mogu izdvojiti u tu svrhu jednostavno su ograničena. I e, Općenito moramo uzeti u obzir koliko je željeznički promet konkurentna među drugim prometnim sredstvima. A e, velika većina prometa u Poljskoj je cestovni promet. Zahvaljujem. I za kraj, izvolite imate riječ. Hvala. Vratit ću se na osjećaju nelagode. Prije nekoliko godina sam e, sudjelovao na sastanku između aerodroma u bukurštu i e, stanovnika oko aerodroma. To je bilo prije nego što je Srumunjska pridružila Europskoj uniji. Oni su se pozitivno očitovali prema eh, aerodromu i rekli su da ruka proizlozi iz toga što ih se, ih se povezuje sa svijetom. Nakon nekoliko godina postali su vrpljani, iako su bili i dalje tihi, a ipak su se žalili na aerodrom. A to je bilo dobro. Moramo razumijeti ovaj odnos, jer kada donosimo odlu, odluke za izgradnju nove piste ili rastu aerodroma, moramo uspostaviti dobru ravnotežu ravnotežu između gospodarskih dobrobiti za grad i za regiju i zabrinuti lokalnog stanovništva. Ovdje ne govorimo o zdravlju, već govorimo o osjećaju nelagode, jer neki ljudi viču, a susjedi su im prilično zadovoljni. Ne znam kako uspostaviti takvu, takvu e, ravnotežu da bi se donijela održiva odluka. Hvala. Mislim da je ovo bila vrlo zanimljiva rasprava sa zanimljivim prezentacijama, pitanjima i odgovorima. Time smo okončali ovu temu za danas, no i dalje ćemo se naravno baviti njome, zato što mnogi dionici u prometu imaju budućnost samo ako će se boriti protiv buke, ako će buka biti prihvatljiva. Postoje mnoga tehnička rješenja, a prije svega nam je potrebna politička volja. Naravno, ako se radi o financijama, Evo, vi ste spomenuli cestarinu, zašto e, nemamo na e, prometnicama, ali na željezničkim prugama da. To se može financirati primjerice u e, Njemačkoj imamo milijardske iznose kada se radi o cestarinama za velike teretnjake. Tako da postoji e, čitav niz mogućnosti kako financirati ovakve mjere. Dakle, nemamo smo koncentrirati samo buku, nego razmišljamo malo šire e, jer želimo osigurati mobilnost, želimo zaštititi klimu i zdravlje ljudi. Time smo okončali ovu temu za danas. Još jedan puta veliko hvala i odmah ćemo nastaviti dalje.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 Molim vas sjednite ili napustite prostoriju jer imamo još nešto o čemu trebamo raspravljati, još jednu temu. Ili sjednite ili izađite. Prije nego li krenemo sa zadnjom točkom dnevnog reda, želim reći još nešto sasvim drugačije. Naime, danas je netko ovdje s nama tko je zadnji puta u Europskom parlamentu, a to je Elemente Borzan koji je četiri godine surađivao s nama. Ta suradnja je bila jako dobra, no ona sada napušta Želim iskoristiti priliku i zahvaliti mu se na odličnoj i kompetentnoj suradnji. Bilo nam je zabavno, imali smo puno posla, nažalost ta suradnja se neće nastaviti i za budućnost želim svako dobro i nadam se da ćemo se uskoro ponovno susresti. Svako dobro. is Ja, but thanks a lot it, could be <laughs> a mistake Hvala puno, ali to bi mogla biti greška. Zatim pozvali smo Luke Vilensa, Jana Molema. Luke Vilens je e, zamjenik e, tajništva e, ka odjelu za unutarnje tržište i oboje sada dobivaju riječ na 10 minuta. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju na pozivu. Čast nam je što ste nas pozvali na, vaš odbor za promet. Mi smo ovdje da vam predstavimo rezultate svoga izvješća o e, teretnom e, prometu. Imamo neke jako dobre činjenice koje smo pronašli za vrijeme našeg proučavanja koje želimo s vama podijeliti. Sada nešto o sadržaju, dozvolite da e, da, u redu je. Dakle, sadržaj, e, daćemo jedan kratki uvod u Benelux koji još uvijek postoji. Važnost e, transporta u Beneluxu, nekoliko rezultata našeg izvješća o prometu u Beneluxu. Zatim pogled naprijed, što ćemo raditi i kakve su nam zaključci. Prije svega, Benelux još uvijek živi kao laboratorij regionalne suradnje u Europi. Sljedeći slajd pokazuje. Mm, dobro, to ne. Aha. Mi smo među vladine organizacije između tri zemlje, Belgije, Nezazemske i Luksemburga. Mi podržavamo regionalnu suradnju, to je naša osnovna zanimanje, u tome smo jako dobri. Naša regionalna suradnja traje već 70 godina. E, pružili smo puno prilika s građanima industrije naše tri zemlje. Neću govoriti o podrobnostima, ali stvari kao što je Schengen, to je stvoreno u Beneluxu, onda su se produžile Francuska i tako dalje. Znate povijest. 2012. E, e, ok, ovo ne. E, naše su vlade odlučile, e, odlučile stvoriti novi ugovor o Beneluxu i taj novi ugovor je uveo i novu suradnju među trema zemljama Beneluxa. Prvi cilj e, suradnje u Beneluxu je porodubiti suradnju između tri zemlje, ali također podržavati pionirsku ulogu naših zemalja koju smo uvijek igrali u razvoju Europe. Sa novim ugovorom e, ovlasti e, e, Beneluxa više nisu samo gospodarske u smislu zajedničkog tržišta, već se protežu i na sigurnost pravosuđe i Imamo pet institucija, najvažne naš odbor ministara koji će se sastati u prosincu i napraviti zajednički plan projekata. Mi smo vrlo e, aktivni kao Benelux u transportnom sektoru i tu ima jako puno prostora za suradnju sa drugim zemljama kako bismo ojačali zajedničko držište. Naša tri e, e, zemlje razvijaju Benelux kao logistički centar Europe jer E, imamo suradnju među lukama i zračnim lukama. Jedna stvar koju želim naglasiti u ovome trenutku u uvoda u predavanje to je ono što je najvažnije za Benelux, to je članak 353 to je najbolje čuvana tajna Beneluxa, a to je da e, Benelux ide dalje u razvoj svog internog tržišta, a pritom ne diskriminira druge države članice. E, ova odredba ima jako puno prednosti za Benelux e, bez podrške drugih zemalja možemo provoditi stvari u dijelo i testirati ih recimo E, imamo e, e, slobodnu kabotažu u tri zemlje Evropske, Beneluxa. Dakle, u Beneluxu kamioni mogu prevoziti 44 tone, a ne 40 tona što povećava učinkovitost transporta. 2014. bivši predsjednik Franz Timmermans je potpisao odluku da se da se odvijanju transporta između tri zemlje, a prošle godine e, odbor e, ministara je e, potpisao odluku da dulji i teži kamioni mogu prelaziti granicu između Belgije i Nizozemske. Sada ćemo vam predstaviti svoju studiju bila je odluka našeg odbora ministara da se prouči e, teretni e, promet i da se iznađu neke brojke i da ih se predstavi. E, sada ćemo predstaviti rezultate svoje studije. Da, to radi. Hvala Luk. Sada ću vas provesti kroz prve nalaze ovoga izvješća. Kao što naslov kaže, transport je bitan ne samo za Benelux, već za je Benelux e, vrlo važan za unutrašnje tržište Europske unije. Možete vidjeti jako dobro na sljedećem slajdu o čemu govorim. Vidite e, E, ovu vruću kartu Europe, vruća karta koja nam daje puno informacija, a prije svega vidite ogromne crvene površine u zemljama Beneluxa, što znači da e, tu postoje e, ogromna transportna logistika, a područje je vrlo malo u odnosu na cijelu Europsku uniju. E, tu e, također vidite omiljene lokacije na kojima gospodarstveni e, džibernici žele uspostaviti svoje distributivne centre kad dođu u Europi. To vam daje cjelokupnu sliku. Zbog čega mi onda provodimo ovu studiju dobre prakse ima nekoliko razloga. Prije svega povećana potražnja naših članica Belgije, Nizozemske i Luksemburga kao i regija u Belgiji. One vide e, šansu u inovaciji tržišta. Ponekad e, e, zakonodavstvo uopće to ne može pratiti, naročito ne europsko zakonodavstvo protoci robe se e, povećavaju i mijenjaju, novi oblici transporta se uvode i zakonodavstvo još uvijek ne postoji da tome pruži smjernice. I naravno, kada radimo pravila, ono što mi možemo napraviti, kao što je rečeno, za Benelux za in, i unutrašnjo e, tržište, to moramo napraviti na temelju činjenice, znači moramo promovirati dobre tokove u Beneluxu i sa našim susjedima. Sada pogledajmo prvi nalaz naše studije u europskom kontekstu. Ja čekam da se pojavi taj, evo ga, to je taj slajd. U europskom kontekstu Benelux je mali, 1,7% geografskog područja e, koja čini Europu ali ako pogledamo protok robe preko tih zemlja eh, i bruto proizvod koji se realizira, to je tri puta eh, više nego eh, naše geografsko područje. Ako pogledate kak, što znači takvi modaliteti za europski okruženje transportno, na desnoj strani ćete vidjeti E, brodski prevoz, 78% kopnenog e, e, vodenog prometa prolazi kroz Benelux i kad znamo ono što smo već prije čuli, a to je da u našim e, zemljama možemo stvoriti pravila da pokušamo e, napraviti inovacije u tom brodarstvu kroz digitalizacijski proces. To je vrlo zanimljiv način na koji Banelux može pokušati riješiti e, skoro tri četvrtene svih izazova koji stoje pred Europom. Zato smo danas ovdje. Još nekoliko brojki. 24% e, e, robe u zračnom prometu dolazi u iz Beneluxa i ide u Europu, to je jako veliki postotak. Morski promet više od 21% sveukupnog prometa pomorskog u Europi. Mi, smo jako aktivni, ali zajedno sa drugim državama članicama e, želimo postati još aktivniji kao s našim europskim partnerima. Ako sada idemo malo dalje u u e, nalaze ovoga izvješća vidimo da to možemo staviti u europski kontekst. Sada više manje znamo gdje se glavni tokovi, moramo znati preko kojih granica idu. A sada dolazimo na jedan od nalaza koji nas je najviše znenadio, a to je da ako pogledamo cestovni e, e, promet gdje nismo toliko aktivni, ali se sve temelje na ad hoc odlukama, E, nalaz ovoga izvješća kaže da 76% cestovnog prometa počinje negdje u Beneluxu, e, možda pređe granicu, ali ostaje u Beneluxu. To je još jedan razlog zbog čega bi trebalo poslati aktivniji kao zakonodavac e, moramo se riješiti nekih barijera i granica u Beneluxu, samom Beneluxu. Evo slajd e, koji je trebalo pokazati s ovim što sam upravo rekao, ali nisam. Dakle, e, kao treći dio od nekih e, rezultata mi smo u vrhu od deset E, logističkih indeksa e, performansi za ovu godinu. Luxemburg je na drugom mjestu, e, Nizozemska na drugom, Belgija na šestom. Najvažniji su Njemci koji su bili već od 2014. broj jedan ali to nije iznenađujuće. To je vrlo gusto naseljeno područje, vrlo gospodarski aktivno područje. Moramo biti jaki e, u logistici i transportu kako bismo e, e, udovoljili potrebama našeg tržišta. Veliki je izazov kako E, e, pratiti e, povećanje tokova robe i predviđanja jer će se to do 2030. udvostročiti ako ne utrostručiti. Znači moramo poduzeti neke akcije da ostanemo na ovim pozicijama. Kako ćemo koristiti rezultate ove studije? Imamo nekoliko opcija. Ovo će biti temelj za razmjenu najbolje prakse ne samo u Beneluxu nego i sa našim partnerima sljedeći e, sljedeći tjedan imamo Benelux summit. Već smo pozvali naše susjede da razgovaramo o prvim e, posljedicama na visokoj razini. Imat ćemo jedan pilot projekt nekoliko e, pilot projekta već smo zamislili, a koji će se ticati cestovnog prometa na temelju e, europskih ugovora možemo napraviti pravne ugovore, odnosno sporazume za stvaranje internog tržišta Beneluxa koji će olakšati daljnje kretanje e, roba po cijeloj Europi i donijeti do dobrih rješenja za Europu. E, zatim razgovaramo sa našim ministrama, a to možemo dovesti do dobrih rješenja za europsko okruženje. Izazovi koje dijelimo sa Europom na temelju ovoga izvješća su možda vrlo jasni i vidljivi. Vidjeli smo veliki pritok roba na naš teritorij, vidjeli smo i zagušenje u svakodnevnom životu, zatim postoje zagušenje prometa oko velikih luka, oko naseljenih gradovima moramo e, napraviti neki pomak, neki model za pomak, ne znamo koji model, ali to treba olakšati i na tome ćemo raditi. E, ciljevi održivosti nisu dosignuti u Beneluxu, znači moramo se i time pozabaviti, to je dio Europske agente. Digitalizacija i e, inteligentni sustavi prometa koji se uvode mogu biti možda dijelom rješenja. Ne znamo. Nije vjerojatno da ćemo ubrzo imati više vodenih putova i više e, asfalta, ali korištenjem e, e, pametnih sustava možemo maksimalizirati njihove kapacitete. Zatim novi oblici transporta prije deset godina. Nitko nije mm, zapravo mislio da će dronovi moći biti korišteni u transporti. Danas imamo e-trgovinu u Beneluxu i okolnim zemljama i već oni planiraju koristiti ovaj način transporta putem dronova. Sada za kraj dobra vijeste emisije padaju i stabiliziraju se u posljednjih godina, a to je jako dobro, ali i to je dalje izazov jer znamo da e, je došlo do velikoga e, povećanja u očekivanim e, obimima prevoza a Sada malo, gledanje malo unaprijed, ovo je prognaza za dvaja glavne e, u luke u Beneluxu, Antwerpen i Rotterdam. Kao što sam rekao, naš osnova je 235 milijuna tona 2013. Idemo na 400 milijuna u 2030. godini. To je e, čak i niska procjena, što znači da moramo e, nešto napraviti za Rotterdam, e, cestovni promet će pasti sa 55% na 30%, za Antwerp će doći do povećenja od 35 na 42% za vodene putove na kopno. Znači doći će do pomaka sa cestovnog na vodeni e, promet e, kao morem tako i e, kopnenim vodenim putovima. To će osloboditi naše autopute, za zanadati se. A sada neki preliminarni zaključci, odnosno neke stvari koje bi se mogle zapamtiti čak i na ovom forumu. Mi smo i dalje živući laboratorij za Europu. Što god mi predstavimo kao inovativnu ideju, mi ćemo je vjerojatno iznaći ranije nego što će to napraviti Europa, ali želimo to podijeliti sa vama. Želimo e, podijeliti s vama i ono što radimo dobro i ono što ne radimo dobro mi e, možemo biti jedan ubrzani put za donošenje odluka u EU, uniji, također se možemo koristiti kao platforma za provođenje u djelo na mnoge načine, jer ako imate tri relativno male zemlje kao što su zemlje Beneluxa, vrlo je to korisno ako dobijemo e, definicije i ako ih objasnimo na isti način. Dakle, mali zaključak koji neće škoditi uspješna suradnja u Beneluxu u području transporta e, pokreće Europu. Evo, to je to i hvala predsjedniku na e, vremenu koji mi je dao za ovaj govor. Hvala. Hvala, otvaram raspravu. No. hvala. Dakle, gledam, evo, e, Žorža Baha, jer je on e, zapravo i bio taj koji je zamislio da predstavi studiju. Zaista mu se toplo zahvaljujem. Ja sam pročitao to u mom dokumentu, naime da se e, ima taj jedan vrlo e, širok pristup utjecaja na različite države e, u svijetu, u Europi, a e, naročito na Benelux. Ako idemo na posjetu, radnu posjetu Briselu ili pak zemljama Beneluxa, E, steći će se dojam onoga što se događa u ovom dijelu Europe. Evo imam nekoliko pitanja vezana za to. U e, izvješću se govori o odnosima koji e, postoji sa Njemačkom saveznom državom Vestfalijom ili pak Porenjem. Kao da je to četvrtaj dio Beneluxa. Hoćete li možda neslužbeno e, pristupiti tu Njemačku saveznu državu, hoće li ona ući u našu transportnu politiku kao neformalni dio Beneluxa? E, postoji još i sustav plaćanja autocesta. Oni su to e, napravili na inteligentniji način nego li što su to napravili nizozemci. Naime, Belgijanci su to uveli na jedan razumniji način. Sada e, to zapravo ulazi u sustav naplatnih e, kućica za autoceste u Beneluxu. Isto tako, E, jutro smo čuli izvješće koje upravo ide za one koji se bave e, dakle laganim paketima, odnosno laganim vozilima. Pozabavili smo se brojkama Europske komisije. Da li možda imate preporu za e, vozila E, za dakle lakša vozila. Da li se možda tu treba izraziti neka zabrinutost? Gospodine predsjedniče, vi jako volite regionalne zračne luke. Zanimalo bi me da li regionalne zračne luke uspjevaju pokriti troškove? I možda ću ovdje ipak za sada stati s pitanjima. Zahvaljujemo. Sada riječ ima Dominik Rike. Izvolite. Hvala. Ovo je vrlo zanimljivo bilo što smo čuli. Želim postaviti pitanje nalik onome što ga je sada postavio Vim. Radi se naime o posebnom e, vezama koje postaje e, s porenjem Vestfalijom. E, mene zanima da li imate neke kontakte ili posebne veze e, e sa e, jednom e, regijom u Francuskoj sa sjevernom Francuskom, novom regijom od Franskoje na sjeveru u odnosu na Belgiju, dok je Porenje Vestvalija na jugu. to bi za luke sjevera moglo otvoriti nove mogućnosti. Što se tiče e, lakih gospodarskih e, vozila, e, to jest dosta bitno pitanje u ovom središnjem dijelu Europe i koliko oni služe u međunarodnom prometu. Želim samo reći da to nije pitanje vezano za uobičajeni cestovni promet, već kada se radi o međunarodnom prevozu. Zahvaljujem se da reč dajem Đorđu Bahu. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Želim se pridružiti čestitkama i želim zahvaliti Vimu na njegovom radu. Mislim da je ovo vrlo opsežan i važan rad i kada malo bolje pogledate možete eh, donijeti neke vrlo važne zaključke. Želim se nadovezati na ono što je rekao Vin van den Kamp, pitanja cestarina i možete li si zamisliti da se e, poduzme zajednička inicijativa? Još jedno pitanje. Iznijeli ste brojke vezano uz e, zaposlene u ovome sektoru i kako si vi e, zamišljate suradnju po pitanju kompetencija i uzajemnog uzajamnog priznavanja kvalifikacija u ovom vrlo važnom sektoru. Meni se čini da u području logistike svako radi sam za sebe. Možete li si ovdje zamisliti jednu užu suradnju i zadnje pitanje se odnosi na infrastrukturu. Postoje mnoge novine kada govorimo o voznom parku koji je e, dobar za okoliš, ekološki prihvatljiv, da li na razini Beneluksa postoji suradnja po pitanju infrastrukture za ovakve nove vozne parkove. Puno hvala. Ja također imam nekoliko pitanja. Što se tiče gigalinera ili ekolinera ili kako god ćemo ih zvati. Institut Fraunhofer e, kažu da 35% transporta se prenosi e, na prometnice zato što je to puno jeftinije. Teoretski se dakle argumentira oni e, umjesto dva teretnjaka vozit će, umjesto tri teretnjaka vozit će dva no u Njemačkoj imamo problem sa mjestom na prometnicama. Imate li kakvih konkretnih iskustava i s obzirom da je to puno jeftinije, a u Švicarskoj je vrlo e, visoka cesarina, pa me zanima postoje li kakve istraživanja po tom pitanju. I da li Benelux surađuje sa susjedima, dakle Francusk. Telekom i drugima e, jer u Francuskoj primjerice postoji sasvim drugačiji e, sustav cestarina. Možda je to razlog zašto je tako e, gust promet jer je vaš sustav puno jeftiniji, jeftiniji nego u Francuskoj i zatim idu kroz Njemačku u Poljskoj, ili je tamo također puno jeftinije. Dakle, radije će zaobići umjesto da više plate. Smatrate li da je to prednost da vi cijenu održavate na umjetan način niskom, i na taj način imate gust promet. I kako postupate prema susjedima? Dominik Rike je to već rekao, primjerice e, između Brisela i Valencijena gdje je Europska željeznička agencija, e, tu bi se e, vožnja mogla skratiti za jedan sat E, kada bi se uklonila trava sa željezničke pruge i postoji li ikakva inicijativa za suradnjom iako to naravno košta naravno cestovni e, promet je puno brži i e, zadnji primjer koji želim navesti iz Brisela često jedan puta mjesečno odlazimo u Strasbourg i taj vlak je prava katastrofa. Ja se još nikad nisam vozio tim vlakom, ali čuo sam mnoge priča. Nema kola sa restoranom i tako dalje i tako dalje. Ne postoji li ikakva zajednička inicijativa država Beneluksa e, da poboljšaju uvjete i da stupe u suradnju sa susjedima. Vim, e, molim te, slušaj, nema da razgovarati sa svojim susjedom. Ti si spomenuo Rail Baltica. To je zajednički pothvat tri države koje su e, tek odendavno suverene države, no to nije bila jednostavna suradnja. Ali Rail Baltica bi mogao biti primjerom e, kako bi se ovaj vlak između Brisela i Strasbura e, doveo malo bolji malo bolje stanje. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, hvala svima na ovim pitanjima. Odgovorit ću na pitanja. Započet ću e, s pitanjem o suradnji e, sa zemljama i odnosno regijama oko Beneluxa. S Porenjem Vestvalijom imamo jako dobru saradnju. U novom ugovoru o Beneleksu koji je na snazi od 2012. godine imamo i političku deklaraciju naše tri vlade i namjere o suradnji. Primjerice, prošlog tjedna smo se u Luksemburgu održao sastanak odbora glavnih tajnika i e, e, tu su također bili i predstavnici Porenje Vestfalije. E, govorili smo dakle s njima o nekim aspektima. Gospodine Rike, što se tiče suradnje s Francuskom, što se tiče prometa, to E, cestovne inspekcije surađuju. One jako dobro surađuju, naročito u borbi protiv socijalnog dumpinga. Međutim, ta suradnja nije iste vrste kao ova sporenje s Vestfalijom. Vaše pitanje o tome koliko e, koštaju cestarine. To je zapravo najteža tema sada za zemlje Beneluxa. Imamo klasičnu međuvladinu suradnju, a različite države članice imaju različite mišljenje o tome kako bi se nešto moglo stvoriti na razini Beneluxa. Dakle, mišljenja su različita, a e, mi kao državne e, službenici Unije Beneluxa jedno što možemo reći je da su mišljenja različita. Treba političko uglašavanje eh, da se to riješi. Od eh, sljedećeg tjedna, dakle, uvodi se novi način plaćanja cijena u Beneluxu. U Belgiji eh, se također uvodi taj sustav i sada postoji odnos sa Poljenim Vestfalijom i procjenjuje se kako će to utjecati na cestovni promet. Naravno, cestarina, odnosno visina cestarina je nešto što je bitno i za gustoću prometa, međutim nije se nikada održala ovakva jedna rasprava kao što je vi vodite u Europskom parlamentu. Odgovorit ću još na jedno pitanje, a nakon toga ću Janu Molemu predati riječ. E, koji bi e, mogao dakle, govoriti o lakim gospodarskim vozilima. E, mi smo ovakvu sličnu raspravu vodili u 2014. godini. Imamo dvije odluke na razini Beneluxa. Govorilo se o, tranzitu kontejnera od 45 metara tadašnji e, ministar Timmermans je odobrio da kontejneri mogu biti u tranzitu na cestama u e, duljini do 45 metara. Na posljednjem ministarskom sastanku dana je mogućnost da Belgija i Nizozemska imaju zajedničke projekte. Primjerice, postoji interes za zračnu luku u Lježu da navečer postoji veza s nizozemskom je e, i neke, e, neki industrijski sektori zaista su zainteresirani da noću koriste tu zračnu luku. Sljedećeg tjedna na sastanku ministara prometa govorit će se o tome da se organiziraju okviri u kojima se može tako što organizirati narod, naravno pod vrlo strogim uvjetima. Na osnovi iskustva iz nizozemske e, moramo reći e, da je tako što vrlo pozitivno i da nije do sada bilo puno problema. Ako sada pogledam e, različite stvari o kojima ste um, me pitali gospodin Van de i gospodin Rike e, paketi koje raznose dronovi. Mali, e, dakle vrlo mali paketi. Imamo jako malo podataka o tome što se događa. Govori se o tome da sve ima su više e, dakle, kombija e, koji prevoze male pakete zato što ljudi sve više robe naručuju preko interneta. Međutim, nemamo točnih podataka. Među zaključcima u izvješću e, stoji i taj da bi se naše zemlje morale sastati i raspravljati o nekim definicijama. Što, kako se definira kombi primjerice? Do toga još nismo došli, međutim imamo jasne indikacije da za ovu studiju treba pregledati kakva je sada situacija, pratiti podatke ne samo za Benelux vjerojatno, nego i za cijelu Europu, ali sve treba početi jasnim definicijama. E, taj odgovor nije nešto s čim ćete sada biti zadovoljni, ali od negdje se mora početi. Zatim, e, vi ste pitali kakva je suradnja između e, Beneluxa i drugih zemalja. Ova studija ne govori direktno o tome, ali je rečeno da je održivost vozila nešto što je potrebno poboljšati kako bi postigli ciljeve smanjenja CO2. No od prošle godine imamo jednu preporuku vezano uz alternativna goriva u okviru direktive o klimi tu se govori o tome da država moraju izraditi nacionalne planove i to idućeg mjeseca, znači u studenome. I tu trebaju prikazati kako će izgraditi ove točke za napajanje, kako će one izgledati e, idućih nekoliko godina. I mi smo to potaknuli i 2015. smo e, u e, izjavi deklaraciji rekli kada se izrade ovi akcijski planovi. Oni će se interno raspraviti kod nas unutar radnih skupina i ukoliko dođe doista do njihove provedbe moramo se pobrinuti za to da ne bude sa svake strane granice nova postaja za punjenje, već da mreža bude učinkovita, učinkovito izgrađena i kako bi ojačali povjerenje u e, nove mreže i u e, nove postoje za punjenje, kako bi povećali povjerenje, mi smo izradili jednu ideju. Naime, mi bismo htjeli e, uspostaviti jedan koridor, Benelux koridor, kako bi operateri imali sigurnost pri planiranju. Dakle, radimo na tome, ovisimo i tekako o tome što će se dogoditi sad sa direktivom o klimi, ali u svakom slučaju radimo na tome. Evo, htio bih još e, nešto dodati. Imali ste pitanja o samoj infrastrukturi. E, gospodin Rike i postavio pitanje o povezanosti sa sjeverom Francuske. E, ovdje je vrlo važan e, projekt između e, nove ustave između Nizozemske i Flandrije u Belgiji. Potporu je dala i Europska komisija i Europs financijska sredstva. A trebalo bi se to onda kasnije nadovezati i na sjever Francuske. A to zapravo je povezano s vašim e, pitanjem. A to je da ako želite riješiti neke lokalne probleme, morate gledati puno šire. E, povezanost između Belgije i Strasbura primjerice. Ja sam iz Belgije i e, znam da ovako što riješiti troši dosta novaca, a to košta puno novaca. Iza toga stoji i politička e, volja, a bitna je i geografska situacija. E, morate odrediti prioritete. nisam ja ovdje da branim belgijsku politiku, međutim, kada se puno ulaže u međunarodne projekte, e, to je jedno, ali istovremeno morate uvijek održavati i nacionalnu infrastrukturu. Međutim, ono što vam mogu reći, e, ipak kada postoji suradnja, onda se nešto može ostvariti primjer upravo ova ustava o kojoj sam govorio u svakom slučaju za riješiti neke lokalne probleme potrebni su vam i vaši susjedi i suradnja s njima. I još jedna stvar koju sam htio dodati o kombijima i lakim gospodarskim vozilima. Moramo to sada proučiti i vidimo da je sada došlo e, do e, jedne promjene u korištenju sve više se prelazi iz kamione na male kombi. Zašto? Zato što nisu njima, u njima potrebni tahografi. Dakle, mm, e, naš bi odbor to trebao proučiti. Ono što smo za sada ustanovili da je došlo do promjena. Sada Đorđe smo ima riječ, on se već ranije javio, a zatim ti. Danas sam vrlo veliko dušan, a nakon tebe ću ja govoriti. Hvala gospodine predsjedavajući na velikodušnosti. Ja sam postavio pitanje o nadležnostima, odnosno o međusobnom priznavanju kvalifikacija. Vidio sam u izvješću da predlažete pojednostavljenje e, u e, području digitalnih dokumenata. Možete li možda to e, objasniti kako ste to zamislili? Gospodin Van de Kamp. Evo, ono što vas ja želim pitati, e, e, to odnosi se na teška vozila. E, ona mogu prolaziti kroz Luksemburg, ali i u Njemačkoj, u Porenju i Vestvali. Međutim, ja sam negdje pročitao da ima otprilike polovina E, polovina njemačkih saveznih država gdje su e, ti, e, gdje su oni dopušteni. Međutim, koliko sam shvatio, nisu dopušteni u Porenju i Vestfali. Kako se povezuju pojedine regije na taj način? Moram reći da smo mi govorili o tome mogu li, e, mogu li dakle takve mm, vozila biti u tranzitu. Mi smo na našem odboru o tome govorili. Ja vidim ovdje dvije osobe iz Beneluxa. Benelux dakle im daje neka posebna prava da ti, da teška vozila mogu dakle ući u Benelux, ali ne u Poranje i Vestvaliju. Imam jedno pitanje vezano uz cestarine. Uvijek govorimo o Švicarskoj, E, tu samo možemo žaliti što nisu članice Europske unije, jer imaju vrlo europske propise. Oni su uveli e, cesarine za e, sva teretna vozila iznad 3,5 tona. Dakle, nije došlo do prelaska na regionalne ceste. Mi smo bili jedan puta u Španjolskoj, vidjeli predivnu europsku autocestu, izgrađenu europskim sredstvima i svako malo je dolazio kamion, zato što oni na taj način štede novac. U svakom slučaju to je dobar sustav i e, na taj način bi se izbjeglo prelaženje na ove prometnice. Ili primjerice razumijem da je e, cesta između Brisela i Strasbura skupa, ali onih 800 metara od... E, mislim da od Valencijana do Monsa, od do željezničke agencije, pa to je u stvari uvreda za tu uh, agenciju. I načelno je to vrlo loše za one koji žele u belgijski glavni grad. Možda mi možete dati odgovor na to. Imamo još jedno pitanje, vidim. Hvala Htio sam dodati samo još jednu stvar. o, e, e, Brisel, Pariz je to je bila najjača teretna linija u svijetu. A ovaj dio između Valencijana i Monsa e, je taj koji zapinje. Tražilo se financiranje, Francuska je izvojila sredstva, a Belgija nije pronašla taj milijun eura. E, trebalo bi dakle da se obnovi ta pruga koja isključuje teretna pruga, da se ona obnovi na tih 400 metara, to bi bilo zaista više nego li korisno. Ja bih sada provokativno rekao Jedan milijun je puno novaca, a 900 milijuna to nije problem. Evo vam odgovore. Pa bit ću vrlo otvoren. Na razini Beneluksa nije se o tome raspravljalo. Ali u četvrtak ujutro E, ćemo se s kabinetom Ministarstva prometa i kabineta gospodinem Belom i e, e, objasnit ćemo o čemu se ovdje govorilo u Europskom parlamentu i objasnit ćemo mu da bi ta pruga se mogla brzo riješiti na taj način. Mislim da će on biti vrlo otvoren o tome. svakako ćemo to prenijeti. A Druga stvar, prije nego što dam riječ kolegi, e, to su e, stručne kvalifikacije vezane za mobilnost radnika. O tome se već dvije godine govori i to je nešto čime se bavi naš ured. Nemam baš pravi odgovor, ali jednu poruku. Od e, lani je ministarstvo zatražilo priznavanje diploma E, u e, Beneluxu, Nizozemskoj i Luksemburgu. Dakle, međusobno priznavanje diploma sada provjeravamo e, dakle, sve diplome u prometnom sektoru. Nadamo se da ćemo uskoro završiti našu studiju i vidjeti u što se može napraviti, koja dodana vrijednost imaju diplome u Beneluxu u odnosu na europske diplome i to u sektoru prometa i logistike. To je nešto što je vrlo bitno pitanje. E, to je nešto što je ipak malo više vezano za mobilnost i za tržište rada. Da ovome dodam o zapošljavanju u sektoru. Brojke su dojemljive. Nismo ovo predstavili za ovom forum jer treba i pozdravinska informacija, ali zapravo svaki deseti posao je vezan za logistiku u ove tri zemlje, što e, pokazuje koliko je važno da ovaj sektor bude dobro organiziran, da se modernizira i da se nastavlja razvijati i pratiti sve razvoje u ovom e, sektoru. Ono što će pomoći e, boljem transportu više nego izgradnja novih cesta je digitalizacija. I e, već smo rekli šta se događa oko digitalizacije prevoznih dokumenata. Na sastanku ministara Beneluxa rečeno je da ako postoji jedno područje gdje treba gurati digitalizaciju u Beneluxu, to je transport. Znači za sljedeću godinu smo e, zapravo započeli e, pilot projekt za digitalizaciju dokumenata u transportu puno dokumenata obično trošimo za svako vozilo, za svako, i, e, za svako plovilo. To je jako puno uloženih u, u, u eura, u vremenu i u papiru za svaki od tih e, prevoznih e, sredstava. U području Carne također imamo pilot projekt, zatim u imamo jednog prevoznika koji sada radi samo sa dokumentima koji nisu na papiru, već u digitalnom obliku. To funkcionira, to nije nikakva e, nauka. Treba početi od maloga i povećati i rasti s brevenom. To će se dogoditi u sljedeći e, nekoliko godina. Naši nam e, ministri pušu za vratom. A sada zadnji komentar o dugačkim kamionima i teškim kamionima E, na, to je obaseno istim svjetlom. Zapravo postoji pravni okvir za pilot projekte. Pilot projekti, pilot projekti znači da ćemo se baviti cijelom pričom gdje to funkcionira, gdje to ne funkcionira dobro, a gdje uopće ne funkcionira. Ja mislim da je primjer cvijeća koji leti u lijež a nije blizu nijednom drugom aerodromu, da se to može riješiti vozilima koji mogu e, e, više prevoziti, a ne stvarati veće zakučenje na cestama. Pilot projekt je u, e, se odvija, imat ćemo rezultate na kraju i E, dobra je tradicija u Beneluxu da, da dijelimo svoje iskustva sa svim partnerima u Beneluxu, u regiji i u Europi ako žele. Također ćemo dijeliti te informacije sa svojim e, susjedima i sa svima, sa svim zemljama koje žele koristiti te informacije. A kada će e, pilot završiti, imate datum? ne znamo jer ne znamo ni kad će početi. U Njemačkoj pilot projekti su 3, 4, 5, 6, 7 godina dugački. Niko ne zna kad će završiti, a neki ne završe nikada. To je jedno trik pitanje. Nadam se da Benelux neće pa, pasti u tu zamku. Nemojte nas kopirati. Imamo e, i neke studije okoliša koje su povezane sa ovim dugačkim vozilima i to treba pročitati. Da, da, pročitat ću ih, naravno, naravno, to će biti dobro. po redu, time se zahvaljujem na izlaganjima i na raspravi. Bilo nas je malo, ali ovo je bio dosta naporan dan. Unatoč tome bilo je zanimljivo i vrlo uspješno. Zahvaljujem se. I time smo okončali točku 21. A to je sada, a sada slijedi iduća točka 22. Razno. Mislim da pod razno nema ništa. Slijedi točka 23. A to je mjesto i datum e, idućeg sastanka 9.11. u 9 sati ovdje u Briselu. Stoga se zahvaljujem svima. Želim vam ugodnu večer i svako dobro.